Molim vas eh, da zauzmete mjesta. Ovime otvaram naš danas zasjedanje i koordinatori, zaključci koordinatore ste dobili. Ukoliko do 15 sati ne dobijemo nikakve primjedbe, smatramo da su usvojeni. I sada prelazimo na prekograničen na glasovanje, prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanima uz sigurnost prometa na cestama, izvestiteljica Ines Ayala Sender i prelazimo na glasovanje. Prvo ćemo provjeriti tko nam je sve nazočan i tko sve glasuje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sve je u redu s aparaturom. Pa koji puta u životu imamo ugodnih i lijepih iznenađenja. E, amandman broj 11. E, ruke, molim vas. Nećemo elektronski glasovati, nego ruke u zrak. Tko je protiv? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Za? Protiv? suzdržano, usvaja se. Amandman drugi, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman treći, za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman četvrti, tko je za?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 Amandman 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Konačno glasovanje je poimenično glasovanje elektronskim putem i time sada otvoramo glasovanje. SID jedan glas previše, jedan glasač Dakle, sada je sve u redu. Zatvaram glasovanje. Rezultat 44 ukupno glasača, 36 za, za 9 protiv i 3 suzdržana glasa i time prihvaćeno. Hvala izvjestiteljici. Sada prelazimo na zakonodavnu rezoluciju, imeničnom glasovanje. Tko je Otvaram glasovanje. Zatvaram. Četrdeset četiri glasa, trideset četiri za, sedam protiv, tri suzdržano. I sada još moramo glasovati o E, dakle, pregovorima sa vijećem, elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram. pet za, sedam protiv, jedan suzdržani. Prihvaćeno. Sada dolazimo na sljedeće glasovanje vezano uz izvješće za odbacivanje nacrta i to vezano uz time povezane rezolucije. Dakle, prva od strane EPP-a i SID. Tko je, tko je za ovu rezoluciju? Tko je protiv? Evo, provjera elektroničkog glasovanja, elektroničkim putem. Otvaram glasovanjem. Zatvaram. 31 za, 11 protiv 2 suzdržana, time smo usvojili rezolucije, a ostale rezolucije time otpadaju. to je bilo naše glasovanje. Mi ćemo kratko prekinuti naš rad dok nam ne dođe gospođa Bulc.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 Hm?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 Evo sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s povjerenicom e, Violeta Bulc koja sa zajednički sa e, gospodinom Mačadom iz DG Bulca koja je prvi puta u našem krugu dobrodošla u našem odboru za transport i turizam. Smijem isto tako pozdraviti i skupinu novinara koje je gospođa Schmidt pozvala iz Austrije. Dobrodošli u našem odboru. Ovo je zaista zanimljivo zasjedanje. A prvi puta gospođa Bulc nakon imenovanja je dakle nazočna na jednom naših sastanaka odbora. Gospođa Bulc imate riječ. Dobar dan svima i želim vam uputiti zbilja pozdrave svog, svog tima. čula sam da je ovo jutro bilo uzbudljivo i da ćemo moći cijelo jutro biti vrlo konstruktivni. Vrlo mi je drago što imam mogućnost predstaviti neke od svojih točaka i isto tako komentare o oko nečega što se dogodilo za posljednjih nekoliko tjedana. Kad kažem da je zadovoljstvo biti s vama, to je onda iskreno vjerujem i nadam se da ćemo imati zbilja plodnu suradnju sljedećih nekoliko godine. Kao što se sjećate, tijekom e, znači saslušanja prije šest tjedanja mojeg saslušanja, ja sam se zbilja e, obvezala da ću vrlo usko surađivati sa svakim od vas i da sam rekla da će moja ekipa i ja biti zbilja angažirani na svakodnevnom izvješćavanju o onome što se događa. I nadam se da e, mislim da smo imali plodni sastanak zadnji put u Strasburgu i da ćemo nastaviti tako. Najvažnija motivacija za mene e, u sastancima s vama je da zapravo ostvarimo povjerenje, da smo svi na istoj strani. Vrijeme je da se da uložimo vrijeme u pripremanje dokumenta koji e, nam vode dobrom isto tako završavanju posla koje smo započeli. Ono što je važno je da zapravo zajednički uspješno ostvarimo ovaj ciklus. Zbog toga mi je bilo jako drago da odgovorim na današnji poziv gospodina E, Kramera i da se s vama susretem. Te isto tako za, razmijenim s vama mišljenje vezano uz investicijski plan koji je osvojen od strane e, komisije prošli tjedan posebno za prijevozni sektor. U svakom slučaju želim e, podržati planu od 3015 milijuna eura, bili, milijarde eura kojim se želi poticati stvaranje radnih mjesta i rasta. Prije svega željela bih u tom smislu uh, reći o koja tri stupa u ovom fondu od 315 milijardi eura se radi. Prije svega stvaranje novog Europskog fonda za strateške investicije. Znači radi se o svje, o novcu. Zatim ustanovljenje zbilja vjerodostojnih primjenih projekata u skladu sa e, korištenim programima pomoći. Mislim da je to jako važno. Dobili smo dodatnu pomoć za sustave zato što shvaćamo da bez dobre pomoći neće biti niti dobrih projekata. Ovaj e, drugi stup je izuzetno važan ne samo za same projekte nego isto i za ove dodatne pri e, programe pomoći. Isto tako e, ambiciozni plan rada kako bi zbilja e, osnažili ovaj okoliš za investicije. Znate zapravo da nema, ako nema tog zakonodavnog, e, vrlo čvrstog zakonodavnog i regulatornog okvira za investicije, investitori neće, neće investirati. Za s jedne strane novac, s druge strane projekti, s treće strane regulatorno okružje. Ja bih s time zapravo željela podcrtati posebno značenje toga za transportni sektor i nadam se da ću svoj entuzijazam i prenijeti na vas. E, možemo reći da potrebe za investicijama u prijevoznom sektor su e, velike. Prema e, studijima koji su se proveli u okviru devet europskih koridora, više nego 75 milijardi eura investicija je potrebno svake godine. I to samo u koridorima koji su dio mreže TNT mogu reći da posao ni u kom slučaju još nije ostvaren bez obzira što ovi projekti i ova svota novaca zvuči vrlo dobro. Prvo, Potrebe za investicijama su posebno velike što se tiče čišćih vidova prijevoza, e, prijevoza što se tiče znači željezničkog prometa i kopnenog plovnih putova. A i kako bi se znači riješila ova uska e, grla posebno na granicama kako bi imali zbilja učinkoviti sustav transporta Imamo isto tako potrebne e, veće e, e, infrastrukture za čišće transporte, na primjer točke za brzo punjenje električnih baterija na autocestama, isto tako za ukapljeni plin, prirodni plin i tako dalje. Sve to se mora maknuti kako bi izašli iz tog začaranog kruga. Osim toga, e, možemo reći da se što se tiče urbanog e, područja, investicije su i vrlo potrebne. Trebaju nam također vozni park i novi zajednički transportni sustavi kako bi naši e, gradovi bili i pametni i kako bi bolje funkcionirali. Isto tako treće, trebamo adaptirati europski transportni sustav za 21. stoljeće. Moramo sust, napraviti pametne sustave prijevoza na europskoj razini kako bi zbilja razvili sustav i infrastrukture koje zbilja e, odgovaraju na potrebe korisnika, građana i tvrtki. Novi europski fan, fond za strateške investicije koji je e, ustanovljen u partnerstvu sa Europskom investicijskom bankom je izuzetno važan za prijevozni sektor. On nudi nove mogućnosti kako bi se financirale ove potrebe koje sam spomenula. Isto tako je važno shvatiti da će se time nadopuniti, a ne zamijeniti već postojeće instrumente e, prije svega Connecting Europe Facility, kohezijski fond ili na primjer zajmovi Europske investicijske banke, e, gdje je zapravo transportni sektor onaj koji je najveći korisnik sa kapacitetom preuzimanja rizika od 21 milijarde eura to, taj novi instrument će prije svega ciljano biti namijenjen novim e, i riskantnim projektima nego u okviru e, sadašnjeg e, projekta Europske investicijske banke. To će zapravo se financirati projekti koji nemaju pristupu bespovratnim sredstvima Europske unije. Na primjer, time će se e, financirati opremanje vozila čistim i pametnim sustavom prijevoza, isto tako ERTMS-a, Cezara, isto tako točkama za brzo punjenje električne energije i tako dalje. Koncentrirat će, se na zbilja najzrelije e, projekte koje mogu početi za tri godine. E, instrumenti za povezivanje Europe će zapravo e, koristiti novi investicijski fond za inovacije. Te financijske instrumente pod novim fondom će moći pokriti za nove rizike i isto tako privući nove investicijske kapacitete sa e, omjerom koji bi mogao ići jedan naprama 15, znači 15 puta, a čak i više. Moram biti jasna, 10% od e, proračuna Connect Europe Facility e, to ni u kojem e, slučaju neće značiti nikakve promjene prioriteta TNT-a i Connecting Europe Facility kako je to bilo definirano i kako ste vi definirati. Sa zbilja sna, snažnim proračunom možemo reći da imamo dovoljno bez, povratnih sredstava kako bi financirali velike na primjer e, projekte prekograničnih e, e, aspekata kako bi riješili znači ova uska grla u okviru ten ten koridora. Isto tako znači naši ten prioritetni projekti će se moći financirati. Znači iz e, Connecting Europe Facility isto tako iz ovog e, financijskih instrumenata iz ovog novog fonda. To će u svakom slučaju omogućiti državama članicama da smanje zapravo e, izračunavanje svojih dugova i deficita. Dame i gospodo, dragi kolege, naši novi investicijski plan nije samo u svrhu financiranja novog financiranja mobiliziranja novog financiranja nego se zbilja time želi identificirati dobri projekti i nuditi im se pomoć kako bi se oni brzo ostvarili. To će biti jedan od glavnih izazova s kojima ćemo se e, susresti. Ja se ne brinem za, novac, nego prije svega za e, projekte. U tom smislu nas čeka posao. Zbog toga trebamo identificirati projekte kako bi odgovorili na naše tri na naša tri glavna kriterija prije svega trebamo imati projekte koji će imati ovu jasnu dodatnu vrijednost na europskoj razini, koji u svakom slučaju podržavaju EU ciljeve vezane uz znači ovaj e, čistu mobilnost. Prošle godine smo zbilja imali predstavlja vezano uz pomorski prijevoz i tamo smo vidjeli zapravo kako možemo stvoriti nove projekte kad uključimo sve napore i e, znanja svih država članica. Drugi kriterij E, je e, vezan uz projekte koji su ekonomski održivi i isto tako sa velikim socijalno-ekonomskim povratom, a to znači prije svega stvaranje radnih mjesta. I u tom smislu bismo e, zbilja željela, željeli bismo potaknuti sve. Trebamo stvoriti pametna radna mjesta, a jedini način je da se poboljšamo i da ih poboljšamo. I treće, treći krije, kriterij je zapravo da se radi o projektima koji su već dovoljno napredovali kako bi mogli započeti u, okviru sljedeće tri godine. To su znači ta tri kriterija s jedne strane dodana vrijednost, povrat, socijalno-ekonomski povrat i projekti koji mogu započeti unutar tri godine. Ja sam zbilja, e, vjerujem da e, prijevozni e, sektor nam može dati takve projekte. Mi ne polazimo od početka, nego u zapravo mi na neki način ubrzavamo projekt možemo reći da da ćemo u sljedeći tri godina na području transporta ostvariti investicije na projektima oko 100 e, milijardi eura vezano uz na primjer e, autoceste, ITS, e, čistu tehnologiju, luke i tako dalje. Države članice su već radnoj grupi u rujnu dali znači cijeli jedan popis e, projekata vezano uz te kriterije posebno na području razvijanja infrastruktura na inicijativu talijanske, e, talijanskog predsjedništva znači Kristoferasonog e, izvješta koji ste vidjeli znači vidjeli ste da je to nešto što zbija, zbilja postoji to izvješće je identificiralo transporte projekte kroz deset te, te, te projekta. Dopustite mi da vas izvijestim o nekoliko primjeraka što se tiče tipova projekata koje je već unaprijed identificirao gospodin Kristofersen zajedno sa europskim koordinatorima Karlom Seći i Kurtom Bodevigom neki koridori i neki nedostaci u, infrastrukturnim poveznicama poput e, željezničke veze između Varšave i Talina, cestovni željeznički pristup u e, Barcelonskoj luki ili pak obnova kanala u Kilu. Drugi primjer su e, poticaje za biznis poput razvoja luka u Dublinu i Valeti. Treća skupina, na primjer, su projekti za urbani prijevoz, poput e, Briselskog plana za urbanu mobilnost, nova metrolinija u predgrađu Pariza ili pak e, infrastruktura za elektromobilnost u, Republici Češkoj. Dakle, to su vrlo konkretni projekti iz različitih država članica. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, plan za ulaganja predstavlja realnu priliku. Ali moramo biti svjesni toga da će se kako javna, tako i privatna ulaganja samo materializirati ako smo sposobni stvoriti pravo regulatorno okruženje. I to je naš posao. Kako bismo privukli ulagače, moramo smanjiti birokraciju. Kako bismo smanjili zastarjelu zakonodavstvo i kako bismo se uvjerili da imamo novo zakonodavstvo koje, je što jednostavnije i što jasnije moguće. Zbog toga sam ja posebno opredjeljena inicijativi Refita i želim da se naše nove inicijative temelje na e, detaljnoj procjeni što se tiče njihovih ekonomskih, socijalnih i okolišnih utjecaja. Možda ste primijetili da je predsjednik Juncker spomenuo posebno tri E, inicijative za prijevoz koji su trenutno u tijeku tijekom prezentacije njihovog, njegovog plana za ulaganja prošli, prošlu sjedu u parlamentu. Radi se o četvrtom paketu u željeznicama, o jedinstvenom europskom nebu i o inicijativi plavog pojasa. Oni su od ključnog značaja kako bi sektor prijevoza bio privlačan za ulagače. I oni su izričito spomenuti kao prioritete i u mom pismu o mandatu. U potpunosti sam svjesna da ste se već bavili ovim e, dosjejima u parlamentu, kako četvrti paket u željeznicama, tako i jedinstveno europsko nebo S2+, se nalaze sutra na programu vijeća ministra za prijevoz. Dakle, mogli smo se naći i dva dana kasnije, pa bih, vam, bih vas mogla u tom slučaju izvijestiti o rezultatima. Ali moram pomoći tome da se vijeće pokrene, da djeluje kako bismo završili trenutne zakonodavne procese do ljeta i tako se nadam da možemo udužiti snage e, što se tiče tih dosijeja. Dame i gospodo, trebamo ostvariti pravo regulatorno okruženje. To je, kao što sam već spomenula, odgovornost europskih institucija, ali isto tako i država članica. To uključuje isto tako uspostavu e, adekvatne inspektorije infrastrukture kada se radi o provedbi politika. Moramo provesti načela korisnik plaća i zagađivač plaća. Moramo se osigurati da prihodi infrastrukture se koriste za ponovno ulaganje u infrastrukturu. Kao što znamo, tome nije slučaj u mnogim državama članicama. U tom kontekstu znam da su neki članovi vašeg odbora bi htjeli da se izjasnimo o tome slažem li se ili ne sa uvođenjem njemačke cestarine. I ja sam sigurna da će se to pitanje vjerojatno još i pojaviti koji put danas. Dopustite mi da ovo odmah pojasnim. Doista vam želim dati svoje mišljenje. Što se tiče tog posebnog pitanja, a to je suprotno od e, sustava naplaćivanja za teška vozila koja se nalazi u direktivi o europskoj vinjeti, nacrti zakona država članica se ne prenose komisiji. Dakle, nacrti zakonodavnih dokumenata komisija ih nema. I stoga komisija ima pravo samo uzeti službeni stav o sukladnosti cestarine za putnička vozila sa ugovorima EU unije kada takav zakon usvoji njemački parlament. U ovoj fazi ja samo mogu ponoviti nekoliko osnovnih stvari to komisija u potpunosti podržava provedbu načela korisnih plaća i dalje će ostati posebno pažljiva što se tiče činjenice da se to mora učiniti na način koji je u potpunosti u sukladu sa e, načelima iz europskih ugovora, uključujući i princip o nediskriminaciji. O ovome ne može biti nikakvih e, kompromisa i ja sam uvjerena da njemačke vlasti to potpuno se svačaju. Naravno, ja sam dala upute službama komisije da ostanu u uskom kontaktu i da surađuju sa njemačkim vlastima kako bi im pružili svu ušu potvrdu koja im je potrebna. I kao što ste možda čuli u vijestima, imali smo vrlo pozitivan sastanak s njemačkim ministrom upravo o ovoj temi. Dakle, kao što sam već rekla, ja sam opredjeljena raditi s vama u duhu uzajamnog razumijevanja. Ja bilježim e, vaše glasovanje ranije danas ujutro, naravno o tome smo se uvijestili. Što se tiče klasifikacija ozbiljnih prekršaja u cestovnom prijevozu, to je predložio moj prethodnik gospodin Kalas. Čula sam da se o ovom tekstu intenzivno pregovaralo sa državama članicama, vi to skoro dvije godine, i da je komisija učinila sve što je u njenoj nadležnosti i u okviru njenih pravnih ovlasti e, za sada. Naravno, ja sam spremna baciti se pogled na taj dosje i vidjeti kako možemo riješiti e, vaše zabrinutosti. Ali, kao što znate, glavni izazov za socijalno zakonodavstvo nije per se manjak zakonodavstva, već prije provedba i provođenje tih pravila. Dakle, više zakonodavstva ne znači bolju praksu. Kao što se sjećate, ja sam se već tijekom svog saslušanja prijela za to da ću riješiti ovaj problem i da ćemo izbjeći različite interpretacije e, regulativa. I stoga mi je dosta veliko iznenađenje što sam vidjela da ste odbili prijedlog e, gdje se radi o boljem provođenju i kategorizaciji e, tih prekršaja. Istina je, to je možda samo djelomično rješenje, ali to je barem jedno rješenje koje ide u pravom smjeru. I stoga ste možda to mogli podržati. No, naravno, ja poštujem vaše, vaš stav, ja poštujem vaše glasovanje i nadam se da ćemo moći nastaviti surađivati ovome. No, dopustite mi da vam kažem, uvijek e, im se može sve poboljšati. I stoga vas doista pozivam da to zadržite na umu. Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi, dame i gospodo. Htjela bih se moći uskoro usredotočiti na nove inicijative o kojima sam govorila tijekom e, mog saslušanja pred vašim odborom želim doprinijeti na odlučujući način prioritetima koje su izražene u političkim svjednicama predsjednika Junkera. Ja sam uvjerena da je prijevoz e, veliki pokretač koji ima važan potencijal kada se radi o osvajanju radnih mjesta koji je od ključnog značaja kako bismo povezali naše regije i koji može doprinijeti tome da se, da se krenemo prema gospodarstvu koje se temelji na niskom udjelu energije i niskoj razini emisija. To je moguće. U svim mojim inicijativama moj glavni cilj će biti da doprinesem uh, tome da se zadovolje potrebe putnika. Ja ću uvijek imati na umu potrošače, putnike i poduzeća. Isto tako da se uspostave uvjeti kako bi europsko transportno gospodarstvo cvjetalo. I kao što ste možda već i shvatili, ja snažno vjerujem u ulogu kako tehničkih, tako i netehničkih inovacija, poput e, inovativnih biznis modela, to je primjer netehničkih inovacija, kao i inovativnih usluga. I u tom smislu je, će projekt pametnih gradova također e, imati velik značaj na mom programu. Komisija će dovršiti svoj radni program za 2015. godinu do sredine prosinca i ja bih rado imala priliku vas izvijestiti o tome, vaše koordinatore i to već tijekom plenarne sjednice u prosincu. Večeras ću zajedno sa gospodinom Kramorom sudovati u razvijenu mišljenja između kolegija povjerenika i e, predsjednika odbora parlamenta upravo u ovom programu. Bilo bi mi drago kada bi današnja razmjena mišljenja mogla također biti od koristi tome da oblikujemo naš program za 2015. godinu, ali su tako i općenitije rečeno za idućih pet godina. U proteklih mjesec dana sam se sastala sa mnogim dionicima iz područja transporta kako bismo uspostavili solidne i plodonosne radne odnose s njima namjeravam to činiti tijekom e, cijelog mog mandata kako bismo se pobrinuli da svi radimo zajedno bolje i brže u interesu e, europskih građana. Također namjeravam redovito, vrlo redovito posjećivati države članice kako bih vidjela koje su, koje konkretne posljedice naših odluka, odluka koje donosimo ovdje u Briselu, na svakodnevni život i kako, su, kako se projekti koje mi financiramo razvijaju. I e, rado bih vas pozvala da mi se pridružite kada posjećujem e, vaše države članice ili kada idem negdje drugdje u posjet. Nadam se da možete čuti moj, moj poziv, iskreni poziv za suradnju i veselim se stvaranju dinamičkog i proaktivnog europskog sustava prijevoza zajedno s vama. Prijevozni sustav koji može poslužiti kao mehanizam na koji se možemo sloniti kako bismo imali manifestaciju jedinstvenog, uspješnog europskog tržišta. Hvala vam lijepa. Ja, vielen Hvala lijepa gospođo Bulc na ovom izlaganju i na ponudi za dobrom suradnjom koju ste iznijeli. Mi to možemo naravno nadati se i sigurno smo za dobru suradnjućih pet godina i sa komisijom i sa vijećem. Vi ste pomenuli da je već vezano uz željeznički paket rasprava se malo e, na neki način produžila. Optimisti smo međutim da ćemo uspjeti u tome. Moramo zaštititi klimatske uvjete, moramo E, stvarati nova radna mjesta i držati Europu u zajedništvu. Hvala vam lijepo još jednom na vašem izlaganju što ste nam e, došli danas. Prvi krug koordinatori, malo smo pod vremenskim pritiskom, zbog toga bih e, zamolio da koordinatori imaju po dvije minute, vi imate potom odgovori nakon toga imamo mnoštvo prijavljenih za jednominutno pitanja. Nadam se da ćemo sve ovo uspjeti u e, dogovoram terminu izvesti. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih e, u ime EPP-a i kluba zastupnika gospođi Bulc e, zaista htio uputiti najljepše pozdrave. Ovo je bila prva vaša prezentacija pred e, odborom za promet i turizam. Vidite da je dvorana puna, dupkom puna a isto tako konstruktivno i kritično ćemo vas pratiti u idućih nekoliko godina. Imam pitanje povezano, e, imam samo dvije minute i zbog toga ću biti jako brz. Prvo, znači financijska fleksibilnost e, povezana sa investicijskim planovima gospodina Junkera. Koliko je fleksibilno sve ovo skupa? E, poduzeća bi htjela rado investirati, međutim Europska komisija mora biti suradnik u tome e, ukoliko privatno gospodarstvo investira u projekte da će subvencije Europske unije zapravo nestati. Zbog toga bih rado vidio kombinaciju financijska fleksibilnost s jedne strane, a s druge strane i europske subvencije. Druga točka, e, mala i srednja gospodarstvo, Juncker je kazao da su mala i srednja poduzeća e, moraju biti biti u stanju investirati u projekte. Međutim, zahtjevi i iznosi i zahtjevi su preveliki. Što se tiče naplate cestarene, nitko u Europi ne čeka na situaciju da ćemo imati jedinstven sustav naplate cestarena, međutim, zaista bismo trebali e, imati harmonizaciju ovih cestarina i preko ETS-a bismo morali moći pokušati vidjeti da li se stvar može pojednostaviti na bilo koji način. Korisnik mora platiti, to je načelo, međutim može se pojednostaviti cijeli sustav i nadam se da njemačka vlada, da ćemo baciti pogled na njihove odluke, zaista bi bilo šteta ako bi netko ko na neki način bio bačen u ponor i da na kraju ipak stvari neće biti prihvaćeni. Zračni promet postoji velike poteškoće u području zračnog prometa, prije svega zbog van europske konkurencije. Da li nam s tim u vezi možete kazati nešto više? Kako u idućih nekoliko godina kanite obraditi ovaj postupak i e, obraditi naš e, sljedeći Ismail Ertug. Dobro jutro, gospođo povjerenice, i s naše strane socijalisti, e, dobrodošli, naš odbor vam želi sve najbolje u idućih pet godina, sigurno da ćemo svi zajedno uspjeti učiniti korake napred. Tri pitanja bih e, uputio prema vama, gospođo povjerenice. Dakle, Prvo, možda najneugodnije da se vratite na <clears throat> cestarinu, njemačku cestarinu koja se planira od jučer. E, u Saveznoj Republici Njemački ministarstvo financija je podastrijelo e, studiju koja navodi na to da i njemački korisnici će biti opterećeni ovom cestarinom To bi zapravo bilo protivno koalicijskom ugovoru u Njemačkoj, međutim ne želim produbljivati ovu temu. Imamo sada zakonski prijedlog. E, pokušali ste kazati da izreći da ne želite i ne možete se izjasniti povezano s tim. Međutim, želim postaviti pitanje. Ipak se kristalizira s tim u vezi da u Saveznoj Republici Njemačkoj pokušavaju se e, podastrati dva zakona. Dakle, jedan zakon koji bi bio u sukladnosti sa europskim pravom, a drugi zakon koji je vezan uz poreznu tematiku kako bi se naplatio onaj iznos, odnosno kako bi svi plaćali i sudjelovali u cestarama. Da li je to u skladu sa europskim zakonodavstvom, da ili ne? Drugo pitanje ide prema socijalnim pravama u vašem e, dopisu kod pristupanja mandatu jasno ste izrekli da ste protiv socijalnog dumpinga. Koje su to konkretni zakonski predlozi koje nam danas možete predstaviti? Posljednje pitanje koje se tiče plana deset točaka, predsjednik Juncker iznio i u njemu se nažalost ni ne spominje e, područje transporta koju stajalište, odnosno koju značenje ima e, dakle ovo. Uh, Hvala vam i ja bih se htio obratiti gospođi Bulcu ime Cera i zahvaliti joj što se tiče ovih tri stupova, dakle kao prvo imamo vjerodostojne projekte i e, ulagačko okruženje sada vezano uz ovih 315 milijardi eura, a istodobno ja sam dosta zabrinut za to što je to jako orijentirano prema tržištu, ali mi smo tu mnogo godina radili na mrežama TNT-a i na drugim dosjejima. Htjeli smo imati koheziju kako bismo povezali područja sa malom gustoćom stanovništva sa onima sa većim a u ovom konceptu kojeg ste prikazali teorijski gledano on je vrlo dobar dakle korisnik plaća zagađivač plaća no to znači više infrastrukture u gusto naseljenim područjima gdje živi mnogo ljudi i gdje ima mnogo tvrtaka osim ako se ne dobiju sredstva za šire područje Europske unije. Isto tako što se tiče pilot projekata, rizičniji su naravno oni gdje, ima, gdje će zatim biti i većeg e, povrata, ali hoće li to biti u pravim područjima. Stoga je to vrlo zabrinjavajuće pitanje. Pa i ovo instrument za povezivanje Europe gdje se jedan dio novaca odjeljuje i stavlja u novi fond postoji li neka gornja granica za europsko financiranje. Na primjer, Europski kohezijski fond 10 milijardi koji se zatim stavio instrument za povezivanje Europe. Ako imamo 95 post, 85% financiranje s naše strane, možemo li imati onda 15% drugih ulaganja, da s tim uvezene uključimo i lokalne i regionalne lokalne regionalne tijelne Nama je to vrlo zabrinjavajuće, doduše nemam sad vremena za pitanje socijalnog dumpinga, ali to ćemo se vratiti kasnije. Hvala vam. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala, gospođo povjerenice, na vašem prikazu, na svemu onom što planirate raditi. Dojam je da Junker će od vas učiti da bez transporta ništa nije moguće. Mislim da se to vidi iz vašeg entuzijazma koje nam je potreban. Transport je zapravo krvotok za zajedničko tržišta. Bez eh, dakle, krvotoka čovjek ne može živjeti. Zbog toga deset, eh, plan od deset točaka u kojem transport se ne spominje, to je relativno normalno, međutim tu moramo promjene unijeti svakako. E, što ste kazali vezano uz e, investicijski paket i nove mogućnosti e, kako što bolje investirati, dakle zaista bi moglo biti tako da države članice uopće ne investiraju jer one mogu svojih projekte isključiti iz zaduženja. Što znači da li je to samo evropski i projekt privatnih investitora, da li to u slučaju nekog izuzetka može biti i izgradnja cesta. Znam da su vodni putevi jako važni i isto tako željezniča, no pitanje je i vezano uz cestovni promet. Vezano uz cestarenu, jedno pisano pitanje sam već postavili, da je to kompatibilno njemački prijedlog, međutim još dodatno pitanje koje bih imala. Princip e, user pays polluter pays, to je apsolutno ispravan princip, međutim ukoliko država članica kazala da uopće neće biti nikakvih poreza za osobna vozila i ukoliko bismo učinili sve na bazi principa user pays polluter pays, to bi po mom mišljenju bilo najbolje. U ovom slučaju ste ponudili da ukoliko na neki način posjećujete države članice, da želite i nas uključiti u ove delegacije. To bi bilo zaista dobro, to da sada nije bilo tako i nije bila praksa. Međutim, mislim da moramo zajednički potaknuti države članice, a ja ću ime Njemačke sigurno biti e, s vama, ako neka država članica ima nekih nedoumica i da povećamo pritisak na države članice. Hvala lijepo, Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo Feljenice Buc Ja se doista veselim našoj suradnji, dakle suradnji između Europskog parlamenta i komisije, ali isto tako i s našim domovinama, ako je to moguće. I bilo mi je vrlo drago čuti vaše prioritete. Kako bi se europska politika vezana uz prijevoz učinila razumljivijom, dosljednijom, ja bih htjela pitati kako vrstu podrške bi vi očekivali za vaš rad od strane Europskog parlamenta? Ja sam doista entuzijastična kada se radi o tome da naš sustav prijevoza učinimo glatkim, učinkovitim i boljim za okolišem. Ja vidim izazove globalizacije i borbu protiv klimatskih promjena kao jedan od glavnih pitanja ovih idućih nekoliko godina. Ja sam malo zabrinuta zato što se ne krećemo dovoljno brzo u naprijed i što još uvijek imamo velike probleme koje sakrivamo. A prije ili kasnije, nakon globalnog e, dogovora o klimatskim promjenama, će se naglasak e, penjeti na prijevozni sektor, dakle sa sektora energetike i sektora veznih uz klimatske promjene. I sektor prijevoza će upravo biti glavni e, zagađivač. I toga Mislim da pametna zelena politika vezan uz prijevod može pružiti građanima bolje okruženja, isto tako i bolje okruženje tvrtkama. Kako možemo biti proaktivni, iskoristiti ovu priliku i hoće li to biti jedan od vaših glavnih prioriteta u Europskoj komisiji? Hvala vam. Hvala vam, Karima Dili, sljedeći. Euh, Dobar dan, gospođo povjerenice i želim vam dobrodošlicu u naš odbor. Biti ću vrlo konkretna. Željela bih znati što ćete poduzeti i to u kratkom periodu kako bi uključili e, politiku prijevoza u znači na e, u plan rada ovog e, znači e, ovaj e, summit o klimi u parizu 2015. godine komisija u svakom slučaju mora e, igrati ulogu isto tako na području europske energije što ćete zapravo konkretno napraviti. Radi se zbilja o sektoru koji e, ovisi uvelike o nafti, no u svakom slučaju imamo politiku e, transporta koja mora u svakom slučaju integrirati znači ovaj aspekt potrošnje nafte i konzekvence. Što se tiče plan e, E, urbane mobilnosti. Čini mi se da se ovdje radi o prioritetu i željela bih znati koji su to konkretni elementi. Niste govorili o zrakoplovstvu. Radi se o e, sektoru koji utječe u svakom slučaju na emisije CO2 i e, stakleničkih plinova. E, da li ste na primjer e, e, imate li nešto za reći vezano uz porez na kerozin to je jedan od prioriteta a da li je pitanje dizela isto tako dio vašeg prioriteta kad govorite o ovom planu od 315 milijardi eura kako može komisija odgovoriti na neke projekte koji su nekorisni vi kažete da želite u svakom slučaju se posvetiti onim e, projektima koji su održivi ali na primjer Lyon e, e, Torino nisam sigurna da li to ulazi u to na kojem slučaju ćete u svakom slučaju riješiti za sve one štetne elemente koji utječu na okoliš od strane transporta kao buka i tako dalje Hvala lijepo, Luke. Dobar dan, gospodin predsjedniče. Ja bih želio vas strašno pozdraviti, gospođo Buc. Prvo bih želio istaknuti da smo eh, mi eh, zapravo eh, zainteresirani za ono da se recimo riješi kabotaža, nelegalni unutar državni transporti, zaštita prava Europske unije, to ne postoji u mojoj državi članici, u mojoj državi odakle dolazem iz Švedske, mi smo stavili sedam radnih dana kao e, granicu e, velike špedicije izvoze kao FVS kažu da to ide preko Danske i ponovno se vraća roba u Švedsko i na taj način se na neki način e, zajedničko tržište, odnosno transport na zajedničkom tržištu se ne isplati. Ono što se potom prenosi jest da vozači u kamionima koji zarađuju 500 eura mjesečno, koji čitave dane voze i se u svojim kabinama vozačkim, to je zapravo moderni oblik eh, robovlasništva. Oni kuhaju nas u sami ceste i cestovne pravce. Skandalozno je kako se prehranjuje, da uopće nemaju mogućnosti se istuširati. Ova uredba o kabotaži uopće nema nikakvog smisla, moramo nešto poduzeti u vezi s time. Postoje potom još i falsificirane vozačke dozvole 10.000 eura kod nas e, košta Ehm, ukoliko želimo ehm, profesionalni vozač kamiona. Međutim, mnogi mogu kupiti, naprosto kupiti vozačku dozvolu na internetu. Nemaju nikakva iskustva, nemaju pravu vozačku dozvolu kojih uopće ovlašćuje da voze ovakve kamione. To bi bilo moje pitanje. Da li se tu može poboljšati? To bi bila prvi krug, ja zatvaram popis, još velik broj prijava smo imali. Evo, gospođo Bulc, imate mogućnost odgovoriti na pitanje koordinatora. Thank you very much. Hvala vam puno na svim ovim pitanjima, komentarima. Zbilja mi je drago da smo svi uključeni u ovu temu i to na ozbiljan način. U svakom slučaju, kao što sam rekla kraju govora, ovo je zbilja jedno od e, važnih pokretača jedinstvenog europskog tržišta i povećanje radnih mjesta i gospodarskog rasta. Zbog toga je važno da sljedećih godina obavimo dobar posao. Pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja i zabrinutosti. Moj kolega mi je puno pomagao kako bih zbilja bila sigurna da sam shvatila i zapisala sva pitanja. Ako ne, molim vas, recite mi i možete mi postaviti na pitanja. Govorilo se znači o ovom paketu od 315 milijardi eura. Gospodin Van eh, Kam i drugi su postavili pitanje vezano uz to. Sve što mogu reći je da tih 315 milijardi eura za projekte ne oduzimaju novac od ničega, od ničeg drugog. To je samo jedan drugi mekanizam. Mi smo 10% e, e, izuzeli iz CEF e, projekta kako bi to služilo kao poluga za mogućih 100 e, milijardi dodatnih projekata. Mi smatramo da u okviru Connecting Europe Facility ima dovoljno novaca kako bi išao u ovaj novi instrument. Naravno, u svakom slučaju u tom smislu moramo obaviti e, još puno posla. Mi e, smatramo da će prijevozni sektor biti glavni korisnik toga jer će moći iskoristiti možda sto E, jednu trećinu proračuna iz tog fonda bez obzira što govorite da agenda Junckerova agenda ne govori posebno o e, transportu ali u svakom slučaju ovdje govorimo i o stvaranju investicija radnog mjesta gospodarskog rasta regulatornog sustava i tako dalje prijevoz u svakom slučaju tu igra izuzetno važnu ulogu e, sigurno mi u svakom slučaju želimo komunicirati na tu temu i ako pogledate Facebook i Twitter, mi smo zbilja najaktivnija e, skupina o tome, želimo zbilja informirati ljude o tome kako to funkcionira i koji su zapravo koristi našeg djelovanja. Ja govorim e, o našim e, djelovanjima, govorim o svima koji su uključeni u ovaj sektor. Da znate u nekoliko sljedećih e, mjeseci oni će biti odlučujući za ove projekte u okviru 315 e, milijardi e, eura investicija u svakom slučaju želimo privući povjerenje a isto tako želimo biti atraktivni za investicije ti projekti su i investitore ti projekti su tek započeli. Želim iskoristiti ovu priliku da sad imamo različite mehanizme. E, gospodin Zile je nešto pitao vezano s to. Imamo kohezijski fond koji su i to je nedotaknuto u svakom slučaju. To se nije diralo. Imamo zna, e, cijeli niz mehanizama i u okviru toga cijeli niz financijskih sredstava koji se mogu posvetiti investicijskim e, projektima. U okviru toga imamo i e, projekte vezane za transport. E, čini mi se da se radi ne znam nemam točne brojke no mislim da se radi o 1,2 milijardi eura i velik dio toga ide u prijevoz drugi mehanizam su znači klasični e, zajmovi europske investicijske banke i oni će i dalje e, postojati. Isto ste čuli za novi mehanizam vezano uz godišnje projekti za dugogodišnje investicije. Govorimo o različitim e, mehanizmima za različite e, projekte, a zapravo specifičnost e, ovih e, projekata u okviru 315 milijardi eura je zapravo da se e, investira tamo gdje ćemo dobiti dodanu vrijednost. Ali ono što je važno je da zapravo imamo povjerenje investitora kako bi oni investirali. Neće se to dogoditi automatski, neće pasti s nema. Zbog toga puno posla se treba obaviti. Isto tako imali smo pitanje vezano uz zrakoplovstvo i pošteno natjecanje. Mi smo Komisija je pokrenula znači dijalog na tom području sa različitim regijama. Imamo također i Golf Airlines. Mi u svakom slučaju želimo da se pojača i sigurnost i transparentnost na, u tom sektoru i u svakom slučaju e, pošteno tržišta, tržišno natjecanje. Na drugom sastanku dijaloga u Briselu u listopadu e, zbilja se pokrenuo dijalog vezano uz pošteno tržišno natjecanje mi u svakom slučaju provodimo e, E, te, pregovore i imamo isto tako e, plan rada koji je onda identificirao isto i po radnu skupinu koja će se time baviti. Isto tako imamo dijalog, treći dijalog e, u Kataru u trećem mjesecu sljedeće godine. Isto tako imamo e, ova pitanja otvorenog, e, otvorenog neba ili vezano na primjer e, odnose sa Rusijom koji će morati malo pričekati što se tiče političkih aspekata. No u svakom slučaju želimo da se postigne dogovor na području e, zrakoplovstva. Gospodin Ertug mi je postavio cijeli niz pitanja. Prvi je vezan e, uz znači ovaj sustav vinjete i e, poreznog sustava i usklađivanje ta dva sustava. vrlo mi je teško reći nešto o tome. nadam se da razumijete, nisam vidjela nikakav dokument i samo je ono što imam je zapravo su komentari isto tako sam e, e, razgovarala s ministrom on je e, mi je objasnio ali ja sam zapravo rekla dajte mi pokažite kad to bude gotovo jedino stajalište koje mogu zauzeti je zapravo da nemam nikakvih komentara dok ne vidim zbilja konkretni dokument ali to ćemo mi u svakom slučaju vrlo pomno pratiti i nadgledati Imali smo znači e, dijalog sa njemačkim kolegama i nudimo svoju pomoć kako ne bismo trebali ni u kojem slučaju pokrenuti nekakvu zakonodavnu akciju djelovanja ne želimo ali mi ćemo u svakom slučaju biti e, garancija poštivanja ugovora ako je to ako to bude potrebno Da. Ako budete tako dugo govorili, onda ćete morati duže ostati jer imamo zbilja još cijeli niz pitanja koje vam e, kolege žele postaviti. Što se tiče ovog e, zelenog aspekta i okolišnih aspekta, mi u svakom slučaju smo posvećeni toj zelenoj agendi. Kad sam se pripremala za saslušanje imala sam šok E, e, vidimo znači da e, što se tiče potrošnje energije u Europi 95 dolazi iz naftne nafte na području prijevoza u svakom slučaju moramo se posvetiti smanjivanju emisija mi smo u svakom slučaju radili na toj temi ne želim vam E, reći ne mogu sada vam dati svoje mišljenje ali nakon nove godine u svakom slučaju ćemo vam dati svoje mišljenje o toj temi isto tako smo imali i nekoliko pitanja vezano uz vanjske e, troškove mi želimo znači te eksterne troškove uključiti u znači u zbilja transparentni sustav naplate Imamo znači neke države članice koje to rade i to je ohrabrujuće. Mi znači gledamo i njihove modele, nadgledamo njihove modele i rezultate i to će postati praksa. U svakom slučaju se zalažemo za to, znači transparentnost i uključenje vanjskih eh, eksternih troškova u cjelokupni obračun troškova. Gospođa Deli je pozvala na djelovanje vezano uz COP15. To je znači pod e, odgovornošću potpredsjednika Ševčovića, ali mi ćemo u tome isto odigrati našu ulogu i vrlo brzo nakon nove godine ćemo vam, e, vas informirati o našem mišljenju, našim razmišljanja vezano uz to kako bismo imali zajedničko razumijevanje ove teme. Isto tako bih e, željela direktno odgovoriti na pitanja vezano uz investicije iz trećih zemalja. Mogu reći da su oni dobro došli u znači investiranje u naše infrastrukture, a kako će se to dogoditi to još uvijek moramo definirati, to nam još e, preostaje, no ali zadnje nam se čini da nam je potrebno 700 milijardi eura kako bi modernizirali naš prijevozni sektor a to je zapravo konzekvenca i posljedica lošeg postupanja u prošlosti zbog toga morat ćemo zbilja pozvati i druge investitore da se uključe u taj posao isto tako smo imali pitanja gospodin Lundgren ali gospodin Ertuk eh, postavljali su mi pitanje o socijalnom eh, dumpingu. Vezano uz to sam nešto rekla u svom saslušanju. Radi se o praksi koja zbilja iskorištava vozače u okviru poštenog tržišnog natjecanja. Kao što sam rekla u svom eh, saslušanju, to se zbilja događa na marginama gospodarskog sustava i to je zapravo vrlo tužna stvar ne kažem da ne možemo ništa napraviti moramo u svakom slučaju e, primijeniti e, i moramo vidjeti da se zapravo sav zakonodavni okvir poštuje ali poštivanje i sukladnost je odgovornost svih aktera u sektoru, a ne samo komisije. A provedba je isto podijeljena odgovornost e, isto tako i država članica. Zbog toga od vas tražim pomoć kako bismo osigurali da države članice to zbilja podrže i prihvate. Tu bi nam bila potrebna vaša pomoć jer mislim da mi to ne možemo sami obaviti. Ne možemo obaviti e, sam, e, sami taj posao. No što se tiče sukladnosti mi ćemo u svakom slučaju promovirati tu kulturu sukladnosti na tom području. Evo, želim zbilja odgovoriti na sva pitanja. Sad imamo 25 e, e, drugih pitanja. Um, Na jednu minutu samo nekoliko primjedbi. Što se tiče vašeg interesa u određene sektore, moram reći da kada se radi o konkurentnosti, onda privatna ulaganja dolaze zato što se zna da su projekti dobri i da će se dobro odvijati. Naravno, glavno je osvojivati gospodarski rast i stranih mjesta, a meni se čini da je posao povednika za transport i odbor za transport prije svega naravno e, iako su pitanje e, okoliša i druga pitanja su tako važna, imamo i druga, druge povjednici koji se prije svega bave tim pitanjima. Što se tiče gospodina Zelara, pozdravljam njegov komentar veznih uz detalje ovog financiranja. Tu se radi o telefonskim brojevima, moramo biti iskreni. Malo sam razočarana jer ako želimo riješiti neka od tih pitanja, mislim ja dolazim s otoka i 84% ljudi koji dolaze u Jedinano kraljevstvo, a on je veliki doprinositelj Europskoj uniji, dolaze leteći. I što se tiče dakle jedinstvenog europskog neba, Cezara, zrakoplovstva, mislim da ta pitanja nisu dovoljno dobila još e, na značaju, radi se o masivnoj infrastrukturi. Naravno i druga područja su glavna, ali mislim da idući put kada ćete k nama dođete sa boljim informacijama vezih uz ova pitanja. Hvala vam što ste došli danas, a nadam se da ćemo idući put imati još i bolje, bolje sastanak. Luis Pascal je sljedeći govornik. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, dobrodošla u našem odboru u okviru saslušanja. Dakle, bilo je riječi o općim temama, a sada idemo u detaljna pitanja. Njemačka želi znati kako je sa naplatom cestarina, a mi bismo htjeli dobiti nešto od Junkera. Junker je kazao 315 milijarde da će i države članice morati s tim u vezi nešto učiniti. Projekti koji su sazreli, koji imaju gospodarski utjecaj, a i upravo Španjolska želi suzbiti nezaposlenost. Kako je sa konkretnim projektima i kako stvari stoje sa tim projektima koje treba realizirati u Španjolskoj. Junkerov plan kaže da i doprinos članica treba uzeti obzir, što znači drugim riječima da su oni zapravo ne uzimaju obzir kod državnog zaduženja. I e, tu bih htio nešto čuti. Hvala lijepo. Dan. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih eh, vas želio pozdraviti u našem krugu. Sljedeći puta bismo možda trebali imati još malo više vremena jer sad zaista ide e, govor za govorom i pitanje za pitanjem. Dva sadržajna pitanja, a kazali ste nešto vezano uz program 2015. i godine poslije. Da, ja bih preporučio da zaista morate pomisliti i na produžene kamionske kompozicije e, za veću, e, veći teret. Drugo pitanje, socijalni dumping i fair natjecanje, to još niste dotaknuli. Ja bih molio zaista da to stavite na vrh svog popisa u gospodarski teškim vremenima e, koje uvijek e, to gospodarstvo u takvim vremenima na neki način želi e, suzbiti svoje aktivnosti, a isto tako i moramo pomisliti o aktivnostima vezano uz unutarnji promet. Žorž Bach je sljedeći. Dobro došla, gospođo e, povjerenice. Mislim da sad možemo utvrditi jednu novu dinamiku, jedan motor za transport. To nas zaista raduje. Dvije točke bih želio naglasiti. Cestovni prijevoz. Tu imamo vrlo velik utjecaj socijalnog dumpinga koje ste napomenuli. Imamo sigurnosne probleme ne samo sa vozačem, već i sa tehničkim nedostacima vozila. Čitava problematika okoliša. O, dakle, sam vrijeme transporta i rokovi transporta, sve ono što činimo i u svim ostalim područjima ovdje dotičemo još jednom. Da li ste mišljenja i da li ćete krenuti u smjeru da na neki način grupirate ova sva pitanja? E, drugo, e, dakle, govorili ste o motoru, transportnom motoru koji je povezan e, sa gorivom, e, utvrđujemo da imamo premali broj kvalificirane radne snage u području transporta, dakle ne samo u kamionskom prijevozu. Možete li i želite li započeti inicijativu vezanu uz nedostatak kvalificirane radne snage? Kristin Revorda sljedeća, izvolite. Hvala vam, gospođo povjerenice, za vaše prezentacije i za vaše prve odgovore koji su vrlo hrabri. Vratit ću se na tri točke. Prva točka to je četvrti paket o željeznicama. Govorili ste vrlo optimistično, rekli da se nadate da će do idućeg ljeta to biti zaključeno. Ako do ljeta ne napravimo po pitanju političkog dijela dosija, što mislite napraviti vezano uz tehnički dio dosija? To je pitanje koje sam već postavila vašem prethodniku. Što se tiče ulaganja na područje prijevoza i gospodina Junkera, ja sam bila vrlo zadovoljna kada sam čula od vas da namjeravate isključiti iz računa dugovanja ovo sudjelovanje država članica. To je vrlo dobro, htjela bih znati nekoliko više detalja što se tiče iznosa svježeg novca, dakle prije nego što dođemo do ovih 100 milijardi eura. Što će vam pomoći da da dođemo do te svote. Imate neki neku zanimljivu bazu i to bi bilo zanimljivo čuti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Izabela de Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih eh, Isto tako želim srdačno pozdraviti povjerenicu nekoliko pitanja, plan Juncker, roadmap po kojem bila riječi da li postoji popis projekata. Rado bih znala da li znate nešto više o ovim kriterijima za izbor i kako stvari stoje sa odborom stručnjaka, kakav je vremenski rokovi koji su zacrtani, kako bi se to mogli e, realizirati. Kabotaža je bila pao kao pojam, zaista tu moramo hitno nešto učiniti jer uistinu negativne posljedice već sada osjećamo u svim državama članicama. Zbog toga pitanje da li postoje studije, da li je išta planirano kako bismo prozreli u to kako današnji zakonodavni okviri u praksi se provode i kako izgledaju u praksi. Sljedeći govorik Masiliano Salini. Hvala lijepa. Zaista vam želim puno uspjeha i čestitam vam na imenovanju za povjerenicu. Ja bih eh, želio kazati nešto vezano s CEF, a povezanost sa investicijskim planom kojeg je predstavio Juncker. 3,3 milijarde eura znamo da će biti doprinos CEF-a u novi fond. Time zapravo nam je poznato kako će 8 od ovih 16 milijardi eura biti upotrebljena. 3,3 to je zaista velik iznos i moje prvo pitanje s tim u vezi i moja prva izjava s time u vezi odnosila bi se na to da se ne koristi ti isti tempo kod svih investicija. Jer ukoliko uzmemo 3,3 milijarde iz CF-a i ubacimo u fond, tada se nadamo privatnim investitorima i nadamo se kratkoročnim e, profitabilnim investicijama. Međutim, to nije sigurno da će tome biti tako. E, u nekim situacijama to zaista, želim vas upozoriti, tome nije tako. Sljedeći govornik je Markus Piper. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. Vrlo kratko pitanje. Vi ste govorili nešto o zahtjevima spram novih projekata, to znači evropska dodana vrijednost, e, zrelost za realizaciju i prinos, odnosno dobit. E, to je isto tako isto navedeno u CEF-u. Pitanje, znači, e, natječaji su već išli u smjeru CEF-a, postoji jasni zahtjevi država članica i konkretni su ti zahtjevi. Kako će ove natječaji izgledati uz ovaj novi instrument i kako vidite kompatibilnost ova dva? instrumenta. Marija Žen Marinesku je sljedeći. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Moje pitanje je, hoćete li doći pred Europski parlament e, sa e, promjenom uredbe FORSEF, jer e, tu imamo velike razlike. Kao prvo što se tiče novca, mi smo se usuglasili oko određenog iznosa novca, a sad je taj iznos promijenjen. Zatim odlučili smo isto tako da ćemo imati popis projekata i e, imat ćemo, imali i određene destinacije što se tiče željeznice. Vi nam sada predstavljate popis projekata, a ja mislim da biste, ne samo vi, ne, već cijela komisija trebali e, nam predstaviti sve projekte koje si žele države članice. Nam je potrebna transparentnost. Dakle, vi ste spomenuli druge projekte. Drugačije od onih e, oko kojih smo se mi odlučili u toj uredbi. Stoga, po mom mišljenju, mislim da trebate doći k nama u Europski parlament sa promjenom e, te uredbe. Sljedeća Ines Ayala Sender. Hvala lijepo. Hvala, dobrodošla gospođo povjerenice. Ja sam htjela prvo izraziti svoje bojazni, e, kada kažemo 300 milijardi vrijednih projekata. Što se tiče Junkerovog programa, i da nakon toga još se pojavljuju neki rizici koji nadamo se da neće dovesti do promjena ovog e, projekta, jer uopće bilo jako teško doći do ove točke. Jedno pitanje, kazali ste da kofinanciranje, odnosno doprinos, neće se uračunati u dug. Nadam se da ste mislili samo na ovih 10%, tu bih rado dobila jasni odgovor. Druga točka, sutra ćete na vijeću dati popis projekata predstavit ćete ovaj popis projekata, međutim e, rok za predaju je 22. veljače iduće godine ili 26. veljače, zbog toga nije mi jasno koji ćete popis sutra predstaviti. Sljedeća točka, kako izgleda sa ovom dodanom vrijednošću, kako sa stvaranjem radnih mjesta, tko to procjenjuje? Sljedeći Ivo Pelec. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Povjerenice, ovdje sam u sredini. dva kratka pitanja. Prvo pitanje vam već postavljeno, vezano je socijalni dumping. Gospodin Van Dalen i gospodin su to već spomenuli. Slažete li se s nama da je to doista prioritetno pitanje za vas? I jeste li spremni riješiti to pitanje i smatrati to prioritetom zajedno sa vašim kolegom e, za socijalna pitanja, gospođa Marijane Tyson? Moje drugo pitanje e, tiče se trećeg paketa Trenutno je taj paket u zastoju ja još uvijek tražimo više pojašnjenja veznih uz e, smjernice e, od vaše kolege za tržišno natjecanje, dakle smjernice iz Europske komisije, iz toga što vi mislite o ovom dosjeu i koji je vaš emisko za to. Sljedeća govornica Danila Juto. Hvala lijepo. E, dobar dan, gospođo povjerenice, ja sjedim ovdje, ako me možete vidjeti. E, htjela sam kazati da ovo oduševljenje Junkerovim planom ne dijelimo. Mislim da mogu kazati da je to zapravo jedna taktika, vrlo precizna taktika, ne postoje nikakva jamstva E, uopće nas ne e, uvjerava u nešto dobro. E, znači to je umnožavanje novaca i budžeta. Treba pričekati, dakle države su članice pomalo žive u jednoj stanju očajanja. Bilo je riječi o transportu, o prioritetima, o gospodarski prihvatljivim projektima i tako dalje. Projekti dakle koji su potkrepile mnoge studije, a pokazalo se da nemaju socioekonomski efekt. Turin, Torino, da li smo uopće uzeli u obzir ove studije koje su rađene? Matis von Miltenburg je sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospođo Bulc, veselim se suradnji s vama ići nekoliko godina i mislim da su ovi izazovi doista ogromni. Htio bih shvatiti vašu pažnju na jednu posebnu temu koja se tiče novog financijskog instrumenta. Jučer smo vodili raspravu, dobili smo objašnjenja od vaših službi vezanih uz ex ante procjenu potencijalnog korištenja financijskih instrumenata unutar instrumenta za povezivanje Europe. Tu imamo vrlo zanimljiv nacrt koji će nas, nadamo se, dovesti do ostvarenja gospodarskog rasta, ali moje pitanje je kako se možemo pobrinuti da posebne potrebe veznih uz projekte, da će oni biti uzeti u obzir kada koristimo određene financijske instrumente. S drugim riječima kako može izbjeći da se pokaže da će taj nacrt biti samo jedan okvir, obvezujući okvir, ali će biti presložen i neće se moći provesti kod individualnih projekata, a tome bi mogao biti slučaj u nekim novim projektima poput ovoga u Amsterdamu. Sljedeća govornica Lucy Anderson. You would be very welcome to visit us in the UK and as a London MEP I'd be delighted to, to talk to you about what we... Hvala. Kao zastupnica iz Londona, ja bih rado vam nešto rekla što mi radimo u uz urbanu mobilnosti, prijevoz prije svega, no ja sam zapravo htjela s vama danas razgovarati o cestovnoj sigurnosti. To se pojavljivalo na vašem saslušanju, ali ne dovoljno po mom mišljenju. Mi se nalazimo u jednom položaju gdje, na primjer, pješači više od jedne petine smrti vezanih uz promet su vezani su smrti pješaka. Rekli ste da se želite pomenuti za ljude. Kako možemo imati dugi moratorij veznih uz e, regulativu za teška vozila kada mi znamo da oni dovode do smrti pješaka, do ozljeda pješaka, isto tako do velikog broja smrti biciklista moramo imati tehničke modifikacije za kamione i za druga teška vozila što prije moguće. A moja stranka, laboristička stranka, je tome izdu posvećena i ne možemo dopustiti da države članice po tom pitanju zaostaju jer žele samo udovoljiti nekim proizvođačima opreme. E, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Želim pozdraviti također gospođu Bulc. I sad imam dva pitanja. Prvo pitanje tiče se kabotaže. Poljska, moja zemlja, ima udio od 24% na tržištu kabotaže što se tiče prijevoza diljem Europske unije. Koje je vaše mišljenje kada se radi o nepravednoj konkurentnosti, o socijalnom dumpingu. To je pitanje koje spominju i Nizozemska, Francuska i Belgija i oni žele to ukinuti. Francuska zahtjeva neke promjene u uredbi o kabotaži. Dakle, što se radi po pitanju harmonizacije socijalnih e, pravila? Vidite li potrebu za promjenom e, tih pravila? Još jedno pitanje koje je vaše mišljenje po pitanju nedavne odluke veznih uz radno vrijeme i radno vrijeme u tri šihte koje koriste vozači kamiona. Francuska i Belgija su nedavno usvojili takvo zakonodavstvo. I zadnje pitanje, instrument za povezivanje Europe. Moram vas prekinuti, drugi će biti e, uh, smanjen vrijeme, će imati Hvala vam gospođo predsjedavajuće, gospođo povedenice. Dobrodošli. Nadam se da ćete u idućih pet godina s nama ostvariti vrlo dobar odnos. Evo tu sam. Dakle, još jednom dobar dan. Jedna prva primjedba koju bih htjela iznijeti što čekamo od vas, budući da ste vi snažna žena, žena iz e, područja biznisa. Htjela bih da učinite napore kako bismo potakli ulaganja na područje infrastrukture. Takva ulaganja mogu potaknuti gospodarski rast i stvarnih mjesta e, i zbog toga bi tome trebao u planu Junkeru to bi trebalo biti jedan od prioriteta. Isto tako, što mislite učiniti e, po pitanju infrastrukture na području istočne Europe, povezanosti te regije sa ostatkom svijeta? Vi ste svakako dobro došli u Rumunskoj, možete doći kada god želite i kao treće trebamo dobro povezati ultraperiferne regije, na primjer turističke regije koje su predivne, ali kojima je otežan pristup. To bi bilo vrlo bitno. Hvala vam. Hvala lijepa. Klaudija Šmit, sljedeća govornice. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, u saslušanju ste kazali nešto o budućnosti e, bijele knjige, da nećete tražiti reviziju, da li ste još uvijek istovjetnog mišljenja. E, drugo, e, aerodromi na granicama jer su u teškoj situaciji zbog toga što ovise o pravima preleta drugih država, susjednih država, a sve povezano sa jedinstvenim zračnim prostorom, kako ćete poboljšati situaciju ovih zrakoplovnih luka. E, treće pitanje nije vezano uz njemačku cestarinu. Da li ćete se aktivno potruditi da se izvrši harmonizacija europskih cestarina? Sljedeći je Massimo Paulucci. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, ja bih želio inzistirati na tome da sve ono što su i ostali odgovorite na pitanje. To je gradska mobilnost. Ovo zaista ne smijemo podcijeniti. U idućih nekoliko godina sve veći broj korisnika u dakle velikim gradovima e, moramo podastrijati. imamo velike izazove u gradovima radi se o realnosti unutar gradova ITS zagađenje okoliša promjena E, klimatskih uvjeta, to su sve pitanja na kojima moramo poraditi. Postoje velik broj projekata e, nadnacionalnog karaktera, e, zalaganje na gradskom području, odnosno gradskim projektima. To nećemo uspjeti u svim ovim pitanjima ukoliko Juncker se ne spusti na zemlju i to s obje noge jer moramo djelovati lokalno. Sljedeća je Jill Seymour. Izvolite. Dobrodošli, gospođo povjerenice. Mogu li vas upitati jeste li uključeni u novi projekt e, infrastrukture u Velikoj Britaniji? To je objavljeno ovaj tjedan. I ako da, jesu li budući europski planovi isto tako usmjereni na to da se postavljaju više videokamera? Znate li da se tome protivi većina britanskih građana, e, tvrtaka, i još jedno pitanje, velo sam zabrinuta jer ste rekli da vas ne zabrinjava novac, da se brinete samo za vaše projekte. Molim vas da, se, da ne govorite tako olako o novcu poreznih obveznika. Jer vidimo da je protekli europski proračun imao najveću stopu pogreške do sada ikad. Gospodin. Sljedeći govornik Jens Nilsen. Hvala lijepa. Dobrodošli gospođo povjerenice. Ja pozdravljam da nas pozivate e, da posjetimo države članice, moći ćemo se podupreti, moći ćemo uvjeriti vlade da se više investira. Međutim, imam jednu drugu preporuku. Suradnici, suradnice trebate saslušati. To nije marginalna tema, zaista je važno za mala i srednja poduzeća u branši koji dovodi do neravnopravne konkurencije, a sve to dovodi do toga da moramo svakodnevno promatrati e, te situacije koje se događaju. E, morao bi se stati na kraju socijalnom e, učiniti, vi morate učiniti isto tako svoj dio. Sljedeći govornik Dieter Koch, gospođa povjerenice, hvala lijepo, puno uspjeha u vašem složenom radu koje vas očekuje. Vi ste govorili o e, mreži brzih punionica za električe. postoje različiti priključci, da li je to možda problem u jedinstvenoj mreži? što se tiče osiguranja e, cestovnih motornih vozila, isto tako i dakle sama e, direktiva o e, vozačkim dozvolama. Hvala lijepo, gospodine predsjednice. Ja bih e, želio pozdraviti povjerenicu. Dvije, dva kratka pitanja. Prvo pitanje odnosi se na to što je važnije. Infrastruktura, radna mjesta u istočnoj Europi, e, sredozemnoj regiji ili drugo pitanje kako stojimo sa financiranjem, da li ne bismo morali e, imati na umu dakle na umu da države članice koje se nalaze u gospodarskoj krizi gdje ima poteškoća imaju problem. Ja sam posljednji, a isto tako ću pokušati sažeti vezano uz cestarinu u Njemačkoj da ne možete kazati svoj stav. Međutim, principijalno, da li ste za da se uvede vinjeta gdje jednako tako neko ko mnogo koristi e, države plaća jednako kao i onaj malo koristi cestovne pravce druga točka, ako se uvede cestarina za teška teretna vozila, a istovremeno se smanjuje i porezno opterećenje vozača u Njemačkoj, e, komisija 1992. godine, kada je ministar unutarnjih poslova Cimerman, a isto tako i 2004. je dala svoj stav. Da li ovaj princip vredi i danas? Pa to biste nam mogli kazati, usprkos tome što ne poznate konkretno rješenje. E, radna mjesta, izuzetno važno. Moje pitanje je kako možete prisiliti Njemačke da u iduće tri godine da Berlin, Bresla, Breslau gdje nedostaje 400 milijuna eura, e, gdje je sada trenutno e, vožnja traje dva sata, da li smatrate da 20 godina bušimo tunel kroz Alpe, da li je to stvaranje radnih mjesta, želite li e, na neki način graditi drugi tunel ili sanirati postojeće pravce, a isto tako sve ono što je uništeno u ratu, to je pet ili šest kilometara, oni imaju ovu evropsku donanu vrijednost. Da li je to vaš prioritet ili veliki projekti? Sada ste čuli velik broj pitanja i zaista smo radoznali kako će izgledati vaši odgovori. I think I will have to come. Mislim da ću češće morati dolaziti na ovaj odbor eh, trana zbilja puno pitanja, a malo vremena na raspolaganju. Pokušat ću vrlo brzo proći ova pitanja. Znači, deset minuta su mi rekli. Znači, vrlo kratko ću pokušati odgovoriti na ova pitanja. Nadam se da ćete biti e, zadovoljni i pozvat ćete me sigurno ono, e, sigurno ćete me pozvati ponovno. Što se tiče ovog plana za 315 milijardi eura, ja zbilja već dugo plaćam e, sve poreza i u svakom slučaju poštujem to. Što se tiče privatni novac, možemo reći da on sjedi i čeka za, na vjerodostojne e, projekte. Previše novaca zapravo čeka na investicije i želimo uključiti taj novac. To je zapravo u srcu motivacije ovog fonda od 315 milijardi eura. Zašto sada? E, pitanje je dobro. Sve se događa kad je e, kad dođe u pravo vrijeme e, postoji cijeli niz razmišljanja a zapravo nitko nije imao e, e, hrabrost da krene možemo reći da je to hrabro i inovativno kako bi ojačali gospodarski rast u Europi. Mi u svakom slučaju tražimo koji su to najbolji mehanizmi, ali treba nam gospodarski rast i nećemo biti neka stara e, gospođa koja u svojoj stolici čeka da joj se donese čaj. Zbog toga moramo napraviti sve što je na našem raspolaganju kako bismo dobili gospodarski rast, kako bismo zbilja inovirali i doprinijeli globalnoj ekonomiji gospodarstva a sada neka glavna pitanja koja su bila tu postavljena. Gospodin Foss, gospođa Foster vezano uz zrakoplovni sektor. Čuli ste već zrako lovstvo nikad nije imalo strateški dokument na EU razini, to je naš prioritet nisam sigurna, ne mogu reći 100% da ćemo ga završiti sljedeće godine, ali ćemo se tome posvetiti. Strateški dokument o zrakoplovstvu na EU razini je potreban kako bi zbilja počeli i sve rad na svim ovim ostalim dijelovima, kako bismo u svakom slučaju podržali e, zrakoplovnu i industriju i zrakoplovnih prijevoznika. Iz dionika iz eh, skupine dionika, oni koje sam do sada srela, najveći broj dolazio iz eh, zrakoplovnog eh, sektora. To je evo zrakoplovstvu. Što se tiče gospodin pitanja Vandala vezan uz Eko Kombis, nadam se da će se e, postići dobar e, dogovor između parlamenta i vijeća pod talijanskim e, predsjedništvom znam da je to zbilja važna tema komisija u svakom slučaju spremna da omogući i olakša to mi bismo željeli da se taj sporazum postoji postigne što se tiče željezničkog paketa Uvjerena sam da će vijeće napredovati na tom planu, suočavamo se sa različitim problemima. Ne želim eh, da se zaustavi tehnički dio, on mora nastavljati, ali moramo na oba plana napredovati nismo dovoljno govorili na tome koliko je dobro zapravo da ovaj tehnički i politički dio zajednički napreduju tehnologija postoji ali ne postoji zapravo mehanizmi što se tiče gospodarstva kojima se onda mogu uključiti ovi e, tehnički aspekti zbog toga mislimo da je jako važno napredovati na oba aspekta i oba dijela istovremeno mi ćemo u svakom slučaju napraviti sve što je potrebno kako bi e, ovaj paket prošao evo to je sve što mogu reći o tome isto tako imamo zabrinutosti vezano uz CEF, Connecting Europe Facility. Komisija u svakom slučaju e, će nastaviti raditi na tome, raditi znači na selekciji e, projekta u okviru tog mehanizma. Ja ne mislim da to treba biti promijenjeno. E, trebamo zapravo E, otvoreno i transparentno nastaviti komunikaciju sa vama. Ne znam sa vama. Ne znam što će se dogoditi u budućnosti. Želim naglasiti još jednom e, ono što želimo je da neki projekti unutar CEFA koji se E, mogu financirati u okviru nekog drugog ambicioznijeg financijskog plana da onda to bude financirano u okviru toga a imamo i neke druge riskantnije projekte koji nisu mogli biti financirani u okviru cefa sad imamo neke e, pretpostavke koje omogućuju financiranje i takvih projekata. To neće dovesti ni u kom slučaju pitanje ono što je već osmišljeno u okviru samog CEFA i nadam se da će to odagnati neke zabrinutosti koje ste pokazali i iskazali. Rekla sam otvoreni transparentni dijalog s vama neću ništa sakrivati ako osjećate da vam se nije sve reklo molim vas pošaljite poruku u tom e, smislu e, kolega e, koji radi sa mnom zbilja je posvećen toj komunikaciji i napredovanju posla i on će osjećati da vi imate osjećaj zapravo da niste dobili sve informacije. Imali smo e, cijeli niz e, e, znači e, pitanja vezana uz ovaj paket od 3,3 milijarde eura, znači vezano uz CEF. Ono što je izuzetno važno je da pozovemo sve fondove i zapravo mi je jako važno da imamo projekte koji će uključiti ovaj omjer investicija 1 prama 15. No, ako E, sada nemamo projekata u koje investitori e, žele investitori, to zapravo nešto govori za o tome. Postoje neki projekti i ti će se uključiti u sam grant ali nadam se da ćemo u svakom slučaju imati projekte koji će biti interesantni za samo tržište i da će na neki način pobuditi interes i ovih e, e, znači e, gospodarskih investicijskih subjekata, a s druge strane rekla sam kohezijski kohezijski fond se neće dirati. Što se tiče isključenja iz nacionalnih deficita, E, to zbilje nije u mojoj nadležnosti, no u sljedećim tjednima detaljno će to biti objašnjeno. Gospodin e, Ambrovski će to objasniti. Dobit ćete znači e, službeno objašnjenje ili mogu ja ponovo i bit će mi drago da ponovo dođem vam objasniti čim to bude e, službeno objavljeno. Što se tiče državne pomoći za luke, državnih potpora za luke, u tom smislu moram reći, mogu vam reći da nam je da su nam Potrebni, potrebna transparentna pravila za e, zahtjeve što se tiče luka to će omogućiti ne samo da kontroliramo državne potpore, nego to će isto tako i stimulirati i bolje alociranje e, državnih sredstava. To je ono što ja smatram da je izuzetno važno i da će zapravo transparentnost e, odgovoriti na mnoga ta pitanja i sumnje. Imali smo pitanje također vezano uz e, cestovnu sigurnost u svakom slučaju cestovna sigurnost je u svakom trenutku u svim temama najvažniji i važan aspekt e, u okviru mandata moje komisije i dok sam ja povjerenik za prijevoz mi želimo zbilja E, odgovoriti znači na ovo pitanje i e, biciklista i putnika. Ne znam u kojem semestru će se to dogoditi, no u svakom slučaju ćemo posvećivati posebnu pažnju toj temi. Nećemo imati novi bijeli e, papir, bijeli dokument po tom pitanju ali u svakom slučaju željeli bi, na neki način ćemo e, prilagoditi naše prioritete kako bismo zapravo dali e, sadržaj koji će odgovarati svima. E, ne znam kad će to biti, mislim da to neće ipak biti 2015. godina. U svakom slučaju određeno razdoblje želimo posvetiti pitanjima, znači sigurnosti putnika i biciklista. Gospodin Kramer, njegovo pitanje. što ste mi zapravo postavili kao pitanje? Oprostite samo da pogledam što ste točno pitali. Mm, I don't really Uh, Nadam se da sam dobro uh, razumjela vaše pitanje. Molim vas uh, recite ako tomu nije tako. U svakom slučaju... U svakom slučaju podržavamo naplatu na prijeđeni put kako bi znači važno nam je znači, da ovaj načelo user space isto tako bude poštivano. Mi e, razmišljamo o euro vinjeti, moram vam to reći, euro vinjeti za e, automobile, budući da je iskustvo sa kamionima bilo vrlo pozitivno. Mi isto tako imamo neke izazove koje bi, koji bi onda mogli biti riješeni znači u okviru ove mogućnosti eurovinjete. U ovom trenutku još nismo u fazi osmišljavanja projekata, no u svakom slučaju neke individualne, znači pojedinačne grupe država članica o tome razmišljaju. Ako sam e, dobro e, shvatila, ne želite da se izjasnim vezano uz njemački pristup. Možete li, molim vas, to ponoviti? U Njemačkoj 1992. godine e, država je htjela uključiti znači imati cestarine za kamione i e, smanjivanjem e, samih poreza Isti princip je bio i 2004. godine. Da li to još, vi ste dali stav o tome, e, da li još taj stav vrijedi? Možda nećete biti sretni s ovim što ću reći, no zbilja mislim da moram prije svega e, braniti one temeljne principe EU ugovora. Ja nisam pravnik e, i ako netko, neko želi uključiti neke dijelove e, vrlo zanimljivih tekstova u ugovore onda prije svega treba e, također konzultirati eu ugovore trebamo vidjeti na koji način se time to, željeli, to želi riješiti u svakom slučaju moramo imati taj princip nediskriminiranosti Nadam se da će njemački narod riješiti to pitanje, no u svakom slučaju žel, moram e, štititi i europsko jedinstveno tržište, europske ugovore i e, u svakom slučaju dopustite mi da se vratim na ovo pitanje u trenutku kad budem u potpunosti informirana. Čuo sam različite verzije, ali ništa još nije stiglo konkretno na moj stol vezano uz to. Hvala. Hvala vam puno što ste nam odgovorili na sva ova pitanja. Mi ćemo vas u svakom slučaju ponovno doći i hvala vam što ste rekli da ćete ponovo doći. Hvala vam, zbilje bilo veliko e, zadovoljstvo biti s vama ovdje. Mislim zbilja da trebamo e, iskoristiti našu energiju i znanje i naše vrijeme koje nam stoji na raspolaganju kako bismo zapravo osmislili prijedloge koji će biti onda i prihvaćeni. Ne trebamo gubiti vrijeme i energiju ni na što drugo. Hvala vam puno. So, we will... I would like to ask you to sit down, please. Zamolio bih vas da sjednete. Oni koji žele raspraviti nešto, molim vas da to učine izvan Činska. A sada bih e, želio još jednom vas zamoliti da sjednete ili da napustite dvoranu. Mi ćemo sada nastaviti s našim radom. Prezentacija Europske komisije o implementacijskom e, uvidu u izlaganje Europske komisije o provedbenom izvješću o uveđenju inteligentnih prometnih sustava, gospođa Kopčinska, generalna uprava MUF, vi ste jučer već bili s nama, imate vaših 15 minuta, izvolite. Hvala vam, hvala vam gospodine predsjedavajući, dobro svima. Ja sam također bila ovdje prisutna i danas ujutro i čula sam vašu raspravu sa gospođom povjerenicom Bulc. Prepostavljam da je razlog što nije se postavilo mnogo pitanja o ovim sustavima, taj što ste ta pitanja sačuvali za ovaj dio rasprava i stoga se vrlo veselim što ću vam moći na njih odgovoriti. Pokušat ću se pridržavati vremena govora od 15 minuta. Kao prvo želim zahvaliti na ovoj prilici da vam predstavim ovaj paket izvješća o provedbi direktive o uvođenju inteligentnih pametnih sustava. Kao prvo, dopustim mi da posjetim da je akcijski plan vezan uz ovo stupio na snagu 2008. godine u prosincu usvojen je zajedno sa prijedlogom direktive. Imali smo 24 ciljanih aktivnosti u šest e, sektora uključujući četiri prioritetnih sektora iz direktive. To se promijenilo zatim kada smo prošli u zakonodavni postupak, ali to je bila ideja. Glavni cilj akcijskog plana je bilo da osiguramo kompatibilnost i interoperabilnost e, sustava inteligentnih mreža kako bismo imali e, dobru uslugu i kako bismo to učinili na dosljedan način e, kada se radi o djelatnostima na europskoj razini. To je bilo važno zato što smo tada jasno vidjeli da smo vezani ovaj razvoj ovih sustava imali vrlo fragmentirane razvoj država članicama i smo dio Europske unije gdje su se stvari vrlo dobro, vrlo brzo razvijali, ali imali smo i dijelove Europe koji su malo zaostajali kada se radi o uvođenju i razvoju ovakvih sustava. Direktiva je stupila na snagu u kolovozu 2010. godine i to je doista bio dobar primjer vrlo konstruktivnog i vrlo brzog rada s obje strane e, kada se radi o zakonodavcima, dakle isto kako se tiče Europskog parlamenta, tako i kako se tiče vijeća, oba, su se pominjala da imamo brzo usvajanje i da imamo dobar instrument s kojim možemo raditi na napretku na području eh, ovog, eh, ovih sustava. Cilj je da se koordinira korištenje tih sustava, da se ono koristi u cestovnom prometu, ali i u okviru drugih prometa i da imamo jednaku, jednaku primjenu tih sustava diljem Europske unije. Najvažniji element ove direktive, dopustim mi da podsjetim da je ovo zapravo bila prva direktiva, ako se ne varam, ili druga najviše koja je uvela novi instrument vezno uz delegirane akte i taj delegirani akt je dopustio komisiji da taj instrument je dopustio komisije do usvoji delegirani akt što se tiče korištenja ovog sustava. Prijenos ovlasti na Europsku komisiju odnosi se na period od 7 godina i dakle trajeće do 2017. godine. Izvješće koje vam danas ja predstavljam zapravo predstavlja paket izvještaja to je izvješće upućeno Europskom parlamentu i vijeću vezno uz provedbu direktive o sustavima i o delegiranim e, ovlastima a isto tako uključuje i jedan radni dokument koji prati ova, ova izvješće vezano uz provedbu i primjenu akcijskog plana. I na posljedku, ali ne najmanje važno, imamo vrlo zanimljiv radni dokument osoblja komisije gdje imamo analizu napretka država članica na temelju izvještaja koje države članice moraju podastati komisiji u skladu sa člankom 17. E, ove direktive. Najprije ću reći nekoliko riječi vezno uz rani dokument o provedbi akcijskog plana, zatim ću se vratiti o izvješću o direktivi. Što se tiče opisa akcijskog plana, to je dosta sveobuhvatni prikaz svega što se dogodilo na području inteligentnih prometnih sustava. Što se tiče ovih 24 aktivnosti u šest prioritetnih područja. Time isto tako gledamo kako se promijenila svijest o ovim sustavima, kako su inteligentni prometni sustavi postali glavni element transportne politike diljem Europske unije, ali isto tako i postavlja nekoliko pitanja, nekoliko važnih točaka za koje mi smatramo da ih i dalje moramo riješiti. Jedno od njih je potreba da se otvori pristup multimodalnom nač, prijevoznom, prijevoznim podacima, to uključuje prometne podatke, a isto tako moramo raditi na koordiniran sustav kada se radi o korištenju sustava i Izrežito je potrebno da se financiranje za korištenje ovih sustava i dalje streamlina i da radimo na koordiniran način kako što se tiče instrumente za povezivanje Europe, ali isto tako i obzor 2020. kada se radi o načinu kako koristimo financijska sredstva za ITS. Što se tiče izvještaja o direktivi, glavni cilj mu je naravno bio vidjeti kako funkcionira direktiva, koliko je postignuto napretka i što još uvijek treba napraviti. Moram biti iskrena. To je bio vrlo složen instrument koji je trebalo izgraditi zato što čak i u trenutku kada smo mi predlagali tu direktivu znali smo da se dotičemo jedne tehnološki, jednog tehnološko vrlo osjetljivog pitanja, pa i sektora koji se jako mijenja, koji se dramatično mijenja i to je jedan od razloga zbog kojih smo smatrali da bi ovaj pristup s delegiranim aktima bio zapravo najbolji, to je jedini mogući način na kojem se možemo suočiti sa ovim sektorom koji se vrlo brzo mijenja. Mi smatramo da sa takvom vrstom instrumenta imamo dobar alat koji nam omogućuje suradnju sa stručnjacima iz država članica, iz privatnog sektora, za, u, unutar e, skupine, savjetodavne skupine za ITS, jer moram vas podsjetiti da ova direktiva ne daje mandat za korištenje sustava ITS, ali putem delegiranih akata pruža informacije i navodi zahtjeve koje treba ispuniti jednom kada se koristi određen sustav za inteligentan prijenos. I nađeno je rješenje gdje su neke države članice imale određenu razinu e, što se tiče korištenja sustava koja je zapravo već bila zadovoljavajuća. Delegirani akti po našoj procjeni, ali isto tako to je proizašlo iz rasprava sa privatnim dionicama, je dosta učinkovit način na koji možemo izraditi specifikacije u ovim dogovorenim područjima. Možemo se pobrinuti da to napravimo tako kako bi se osiguralo razlikovanje tih specifikacija i mogli smo se usuglasiti oko toga kako možemo ići umjesto da komisija radi u potpunoj izolaciji od stvarnog svijeta koji se tiče sustava ITS. Isto tako smatramo da nam to dopušta vrlo razmjeran pristup. Dakle, ne obvezujemo korištenje sustava, već samo nudimo jedan alat za koordinaciju sustava tih, e, za koordinaciju upotrebe tih sustava kada se donese odluka da će se oni koristiti. Sve prioritetne aktivnosti koje se navode u direktivi sada imaju određene specifikacije, organizacijske, institucijske, a to podržavaju kako i privatni sektor, tako i države članice. Naravno, sveopći cilj je informatizacija i digitalizacija sustava prometa. Imamo specifikacije što se tiče na primjer informacije o cestovnoj sigurnosti, a isto tako imamo i specifikacije za e-call. I dopustim mi da ovdje naglasim da prije svega što se tiče i kola, da je Europski parlament imao važnu ulogu kada se radi o promicanju toga da se taj sustav za e, pozivanje koriste diljem Europske unije i to e, se odrazilo isto tako i nedavnoj odluci da se ovaj sustav modernizira kao i da se uvodi e, posebno zakonodavstvo vezanih uz odobrenje. Želim zahvaliti gospođi Nadovi na radu na tom dosjeu. Čestitamo vam. Na posljedku promet informacije u slanom vremenu. Zadovoljstvo mi je predstaviti vam da smo u listopadu usvojili delegirane akte vezanih uz to. Finalizirali smo ih u potpunosti unutar komisije i nadamo se da će to biti usvojeno nekoliko tjedana, te da ćete zatim dobiti službeni tekst, to ćemo poslati vijeću i parlamentu. Možda jedan komentar o jednoj temi koju nismo spomenjali, to je pitanje e, sigurnih parkirnih mjesta za kamione. To je tema koju se tijekom zakonodavnog postupka izričito spominjalo, ali u raspravi sa državama članicama i u raspravi sa industrijom, te isto tako u okviru rasprave koju smo imali s vama sa odborom TRAN, odlučili smo da trenutno nemamo nikakvih mogućnosti da riješimo to specifično područje iz tog razloga smo odlučili to trenutno zaustaviti. To ne znači da nismo spremni vratiti na to ako dobijemo drugačije informacije iz država članica i iz industrije, dakle ako postoji neka mogućnost, ako postoji neko tržište koje bi nam dopustilo izradu takvog sustava. I samo da kratko zaključim, vezano ono na, što, na čemu još radimo. Kao prvo, multimodalni usluge za prijevoz, to je zadnje od prioritetnih područja i ono s najviše izazova zato što se tiče raznolike, raznolikih podataka i zato što ima raznolike, raznolike dionike. Krenuli smo raditi ovaj mjesec na tim specifikacijama, imali smo prvi sastanak sa stručnjacima iz država članica, u prisustvu jednog od kolega iz tajništva odbora transport raspravili smo o pitanjima definicije i o potrebama korisnika. Ono što bi mi htjeli da ove specifikacije riješe je prije svega e, promet, su prije svega prometne informacije vezanih uz informaciju uz multimodalni promet prije svega takozvani soft mode, na primjer mreže, mreže biciklističkog prometa ili neke nove mogućnosti poput car sharinga. To je opet jedna jedan dobar primjer za to kada pokušavamo situaciju iskoristiti za prilagodbu ovog stabilnog okvira sustava ITS-a uz primjenu instrumenta poput delegiranog akata kada pokušavamo uzeti u obzir novi tehnološki razvoj, ali ne samo to, već i nove scheme mobilnosti koji, neću reći, se stvaraju, ali u svakom slučaju se pojavljuju iz godine u godinu. Nadamo se da ćemo moći integrirati transportne usluge pomoću tih delegiranih akata i da ćemo moći bolje koristiti trenutne kapacitete u svim načinima prometa. Osim toga, to nije bilo jedno od prioritetnih područja unutar direktive, ali to je zasigurno uh, jedna od 24 aktivnosti u, akcijskom planu. To je isto tako područje gdje smo čuli dosta ohrabrivanja i zahtjeva, izračitih zahtjeva iz nekoliko država članica iz e, industrije. To je pitanje kooperativnih sustava. Prije svega komunikacija između e, prometnih vozala i infrastrukture. Jer to je nešto što je, kada smo prije šest godina pokrenuli ovu direktivu akcijske plan, još uvijek se nalazilo malo u području daljnje budućnosti. Pokrenuli smo u studenom ITS platformu, ona uključuje niz dionika iz industrije, isto tako sve države članice, a ono što bismo htjeli učiniti je stvoriti plan puta ili strategiju, dakle vezano s to što se treba dogoditi na uniji u EU kada se radi o korištenju ITS-a. Znamo da u nekim državama članicama postoje pilot projekti trenutno u tijeku. Znamo da većina država članica gleda što treba napraviti kako bismo imali pametniju, inteligentniju infrastrukturu, kako bismo vidjeli u kojem omjeru se komunikacija između infrastrukture i prometnih vozila može koristiti za poboljšanje prometnih mreža. Isto tako kako možemo iskoristiti tu mogućnost vozila, možda to zvuči paradoksalno, ali kako bismo s njima proširili načine prijevoza. Neki ljudi kad kad koriste i dalje vozilo zato što misle da nema drugih načina prijevoza kojim su na raspolaganju, dakle ne znam da mogu negdje ostaviti vozilo. Dakle, e, povezati ne samo infrastrukturu i ceste, već povezati cijeli transportni sustav kada se radi o tome da se iskoriste raspoložive informacije korisnika, putnika i vozača. U izveću ćete također naći procjenu financijskih resursa koje se trenutno koriste i koje, koje su nam potrebne. Specifikacije smo donijeli tek nedavno i zbog toga nemamo još cjelokupnu sliku kada se radi o financijskim posljedicama široke upotrebe ovakvih sustava. No, kao što sam rekla na početku, doista se nadamo da ćemo kroz planiranje u okviru instrumenta za povezivanje Europe, gdje znate da su inteligentni prometni način jedan od glavnih ciljeva i kroz obzor za 2020. godinu da ćemo moći podržati države članice u korištenju ITS-a u skladu sa usvojenim specifikacijama. U izvješću, i to će biti moja zadnja rečenica, smo također pogledali koje su ograničenja te direktive. Prije svega, činjenica da sustavi ITS iako su se najprije prije svega odnosili na cestovni promet, da ipak zahtijevaju i jedan horizontalni pristup. Sigurno neke stvari koje se tiču pristupu i stavno raspolaganje prometnih podataka, mi smo uvijek u okviru direktive govorili da će se jako pažljivo gledati na pitanje povjerljivosti osobnih podataka i to smo uzeli obzir pri donošenju svih specifikacija, a sada također razmatramo što treba učiniti kako bismo poticali e, hitnu potrebu za multimodalnim načinima prijevoza. Imamo jednu viziju, jedan plan puta koji smo ranije ovo, ovo ljeto donijeli i također smo u izvješću naznačili da budući da 2017. istječe rok za delegirane akte, da ćemo pokrenuti procjenu učinku kako bismo vidjeli na koji način bi se mogla izmijeniti direktiva o inteligentnim prometnim sustavima i sukladno rezultatima te procjene možda ćemo iznijeti prijedlog za revidiranu direktivu negdje tijekom 2016. godine, ali tek smo sada pokrenuli procjenu učinku i stoga bi bilo prerano vam dati bilo kakve dodatne detalje trenutno barem. Hvala. Hvala lijepo pa kolega Van de Kamp. Gospodine predsjedniče, ja pretpostavljam da ste sada imali u planu da mm, damo primjedbe i postavljamo pitanja. Da li... Gospodine predsjedniče, prvo vam zahvaljujem na tome što u ime Europske komisije gospođa koja je prisutna je dala jedan jasan i nedvospisan uvjet. Mi kao EPP imali smo veliko povjerenje u ITS sustave vidimo da ima blista, lijepa budućnost, mislimo da je to inovativno, čisto, jasno i što će pomoći Europi u budućnosti. Budućnost Europe, dakle, E, zaista će biti potpomognuta ITS-om. Međutim, osobno mislim da vidljivost projekata ili razvidnost projekata, možda ja gledam krive web stranice ili čitam krive publikacije, međutim mislim da bi gospođa iz komisije mogla kazati nešto o e, dakle smjeru tih projekata i razvidnosti projekata. Drugo pitanje, e, meni se čini da se sve odvija suviše sporo ja pogledam ono što se događa u Kini i u Indiji, imaju čitav niz projekata eksperimentalnih e, povezivanja e, samih trasa, a ja pomišljam da kod nas e, ovi, ovo, ovo sporo donošenje odluka zaista nas dovodi u podređeni položaj. Što se tiče Galilea, kako stvari stoje, kako izgleda poveznica između ITS projekata, dakle ovaj dio koji pokriva ovaj dio komisija i s druge strane Galileo. Potom još jedno pitanje vezano uz Google. Google je izuzetno brz, uvijek su i svugdje nazočni. Mi smo donijeli rezoluciju koja se zapravo tiče Google i zato bih postavio pitanje da li gospođa iz komisije može nešto kazati o poveznici Google-a i ITS-a. Zaštita privatnosti, mislim da mogu preskočiti jer je to jasno i dvosmisleno izraženo, onda europska cestarina i mm, da tako kažemo e, kockica koja to pokriva, mi smo vidjeli u Nizozemskoj e, da imamo kamiona sa pet različitih e, malih pretinaca Connecting Cars, recimo, vidim da tehnološka unapređenja su brža nego li politička rješenja. Što se tiče osiguranja odgovornosti, tu se čini da je tehnologija zapravo spriječena zbog toga što je zakonodavni okvir prespor. Hvala lijepo, Ismaila. I ja isto tako bih htio zahvaliti na ovom predstavljanju izvještaja o realizaciji i davanju ovih e, podataka koji su bili izuzetno e, dobre. Međutim, jedno pitanje bih imao s obzirom na e, to da sam u fazi pripremi ovog izvješća ja sam primijetio da što se tiče provedbe da se informacijski sustave za sigurna parkirna mjesta što se tiče dakle i kamione gospodarskih vozila ostalog tipa unutar ovog izvješća vidimo da nema nekih novih usmjerenja i smjernica, a to je upravo ono područje gdje imamo najveći broj poteškoća unutar Europske unije, pogotovo u tranzitnim državama da na parkirališnim mjestima nemamo nikakvih e, mogućnosti smjestiti ovo vozili. i kada vozim kroz njemačke autoceste vidim da se zapravo na zaustanim tracima mogu naći kamioni jer na postojećim e, parkinzima nema više mjesta za njih i zbog toga baš ovdje bi bilo strahovito važno da se pogleda daljne mogućnosti razvoj, odnosno implementacija inteligentnih prometnih sustava, zbog čega komisija nije mišljenja da u idućem razdoblju nema potrebe za djelovanjem. To bi na ovom mjestu mi je nekako palo u oko i zbog toga postavljamo to pitanje. Sada Gizine Majster. Govorit ću na engleskom. Da, rekli ste da želite u svakom slučaju po, ubrzati ovaj proces implementiranja ideja. Mi vas e, podržavamo. Rekli ste da su neki dijelovi Europe e, brzi što se tiče e, implementacije, drugi kasne. Što zapravo mi možemo napraviti vezano uz to što kad govorimo o delegiranim e, aktima kad ćemo onda imati prve delegirane akte i na koji način možemo znači ubrzati cijeli e, proces i treće pitanje je jednostavno ali je važno i vezano je uz e, znači zaštitu podataka i znači ažuriranje samih podataka euh, Hvala gospodine predsjedniče. Želim e, postaviti jedno strateško pitanje. U vašem e, izlaganju vidimo da e, ITS u prijevozu znači mnogo i za infrastrukture i za usluge i vezano uz to jedinstveno digitalno tržište. No, Tirajući u različitim razinama u komisiji, posebno sa povjerenikom e, e, Ševčovićem, možemo reći da zapravo e, nemamo još te prave temelje jedinstvenog digitalnog tržišta. Da li imamo znači uključenje ovog sustava ITS u jedinstveno digitalno tržište? i što ćemo zapravo napraviti na zakonodavnom e, planu, a šta ćemo također napraviti i na financijskom planu. U mehanizmu međukonekcije za Europu e, imamo znači e, s jedne strane prijevoz, digitalni aspekt i s druge strane energetiku. Rekli ste, imamo u svakom slučaju horizontalne prioritete. Kad znači E, spojite različite prioritete onda u okviru ovog cijelog e, sustava e, dobijete na neki način puno bolji sustav. Što se tiče E, postavljamo si pitanje na koji način će se znači ovi horizontalni prioriteti e, osmisliti a s druge strane što se tiče e, integracije tko će zapravo biti nadležan za to vezano uz same infrastrukture i usluge ko će biti nadležan za to koji će biti znači e, same koriste i na koji način će se ITS isto tako uključiti u samo e, digitalno jedinstveno tržište. E, imamo znači to pitanje Googlea i tako dalje, no čini nam se da prijevoz E, vodi jednu politiku koja je zapravo izolirana od e, digitalne e, agende u okviru europskih institucija. Nisam čuo da je povjerenik nešto o tome rekao i nisam vidio na koji način se pravno to zapravo sve osmišljava. Postavlja se pitanje da li je znači E, što se tiče digitalnog aspekta prijevoz jedan posebni i odvojeni dio ili na koji način će se taj prijevoz uključiti u taj sustav na europskoj razini? Hvala. Sljedeći govornik je Venekun. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na ovom izvješću o direktivi koja zapravo prelazi na politički plan E, izlaganja predstavnice komisije vrlo formalno su iznijeti i abstraktno u mnogim područjima gospodarstva i zajedničkog tržišta u Europi možemo zamijetiti nisku razinu kompatibilnosti. Imamo zapravo, ako pogledamo, opskrbu energijom, kompatibilnost između pojedinih sustave, imamo šarolikost i ako danas raspravljamo o eurovinjeti, znači kada govorimo o naknadi za korištenje cestarine i drugih nositelja u prometa i ukoliko vidimo da tu ne postoji kompatibilnost sada u četvrtom željezničkom paketu raspravljamo i sporimo se oko napona koje signalni uređaje možemo e, kako ćemo MTS e, provesti, a sada smo došli na jednu točku dnevnog reda gdje imamo sličnu inteligentni prometni sustavi, zbog čega smo u mnogim državama zapravo u mogućnosti uvesti ovaj sustav. Ja se sjećam saslušanja o sustavima za naplatu cestarine u Europi kada su eksport, eksperti bili pred nama i koji su bili uvjereni da samo njihov sustav francuski, talijanski, njemački lekte, da je samo njihov sustav praktično provediv, inteligentan i dobar. To je ogroman problem u Europi. Znači, tu sada moramo se intenzivno pozabaviti gašenjem ovih vatri. Što se tiče investicijskog programa o kojemu se ovdje priča, imamo preko 8 milijardi eura koje smo investirali u Galileo. 30. satelit e, Dominik, Francuska Guajana, e, eksteritorijalni e, dio Europe, unesen je u orbitu i imamo kompletnu pokrivenost. Možemo poljoprivrednicima kazati što će saditi, možemo činiti što šta, možemo promatrati, da li je to kompatibilno sa zaštitom podataka tom potom. I smatram da je izuzetno važno da komisija se nađe sa ekspertnim timovima u državama članicama i da kaže zašto ne osnujemo skupinu velikih sustava, proizvođača i nositelja, kao što je to Alstom, Siemens, Bombardier i mnogi drugi. Imamo dobar primjer primjer je Airbus. Protiv Amerikanaca ne bismo nikad bili pobjedili i Boeing pobjedili da nismo se okupili oko jednog europskog pozitivnog primjera. I sada mislim da mora ovo biti jedan novi početak, da zaista ovdje na neki način osnujemo temelje, da se ovi sustavi učine kompatibilnima, govorimo o klimatskim promjenama, nema nas toliko govornika koji su se prijavili, ali moram iskazati ovo što radimo su pojedinačni male krhotine. Ako govorimo o limi e, klimatskom susretu na vrhu, ako govorimo o CO2, ako govorimo o vremenu provedenom u e, dakle prometnoj gužvi, što je potraga za parkirnim mjestima u velikim gradskim središtima. To su pitanja koja moramo učiniti međusobno kompatibilnim i gospođi Bulc možete joj prenijeti to. To su tematike koje moramo na začeti i započeti. Hvala lijepo što ste mi dozvolili da malo duže izlažem. Zaista lijepo nam je čuti vas ponovno i to vrijeme uvijek vam stoji na raspolaganju. Morao sam nakon svih ovih raznorodnih rasprava Hvala gospodine predsjedniče, hvala komisiji na ovom izvrsnom izlaganju. Moj problem je sličan onom koji kolega Kampe e, rekao. Što se tiče ITS-a, e Europa je u zakašnjenju. Bilo bi dobro da shvatimo što se tiče automobilske industrije, da imamo jako dobro znanja, jako puno znanja, isto tako da imamo dobre infrastrukture. No, naše naša poduzeća idu u druge dijelove svijeta, na primjer u Kaliforniju, u Aziju, u SAD, u Kinu, kako bi testirala svoje inovativne mogućnosti. A to se zapravo ne testira u Europi. Što se tiče komisije, smara, e, što se tiče znači ovog smart regulation, pametnog e, zakonodavstva, moramo zapravo reći da postoji neki, postoje neke zakonodavne prepreke koje bismo trebali srušiti kako bi europska poduzeća mogla inovirati ovdje u Europi. Znači postoje znači zakonodavni akti koji to onemogućuju. Trebamo vidjeti koji su to. Što se tiče sustava pametnih e, pametnog prijevoza, u kojem smislu smo mi tu e, u odnosu na Kinu, SAD i tako dalje? Hvala lijepo, Dieter Koch. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih imao pitanje predstavnici Europske komisije. Zanimalo bi me veza između ITS sustava i elektronskom prijelazu granica, odnosno tiketiranjem vezano uz prometnu moduse. Da li se radi na tome, da li smo već dovršili ovaj posao ili gdje smo? Hvala lijepa. Olga Seranova. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih eh, se htjela zahvaliti na ovom izlaganju i hvala što ste me spomenuli u vašem izvješću. Imala bih e, primjedbu vezanu uz brzinu kretanja ove realizacije ovog projekta. E-call je trajao tri godine, sustav koji se intenzivno promovirao. Mi smo imali jedno izvješće u Imku i Tranu. Dieter Koch je surađivao na tome kao ko izvjestitelj i bio je e, zadužen za konkretnu tematiku vezano uz infrastrukturna pitanja. Ja samo mogu potvrditi da ova djelatnost je bila izuzetno kompleksna i još uvijek je takva suradnja Intra, Imka i Libea kao odbora bila izuzetno intenzivna. Želim to naglasiti na ovome mjestu jer javnost e, ove sustave prihvaća prije svega kada je riječ e, o zaštiti podataka u okviru e-call sustava mi smo od strane Europskog parlamenta izuzetno snažno podržavali, a isto tako predstavili ih u javnosti koliko su ovi sustavi e, svrsishodni i dobri. Drugo pitanje tiče se E, sudjelovanja država članica koje moraju biti pripremljene za uvođenje sustava. Želio bih iskoristiti ovu priliku, zahvaliti svim kolegicama i kolegama za sve što je učinjeno na ovom polju. Hvala lijepo. Još jedan govornik. Moja malenkost. Tri pitanja bih postavio. Prvo, znači parkirališna mjesta za teška teretna vozila kao predstavnik e, traks kada sam slušao njihov izvješće, on je bio apsolutno protiv jedan argument je bio da nedostaje 20.000 parkirališnih mjesta na e, autocestama jer se moraju pridržavati e, radnog vremena a Gigaliner zauzima dva parkirna mjesta i on je bio protiv. Onda je na neki način promijenio mišljenje kada je dobio pritisak i krenuo pritisak od e, strane e, njegovog odbora. E, mi imamo uvođenje vremena stajanja koje je obvezujuće, međutim ako za gigalinere još potaknemo dakle ovu problematiku onda će to biti vrlo čudno. Ako usporedim vlakove koje postižu velike brzine, a ja želim da se e, uvede kao TGV, dakle double decker i naslonjene na talijanski komfor i preciznost švicarske tehnologije i preciznost njemačke tehnologije. Međutim, imamo različite vagone. Natječemo se kao Alstom ili Siemens u Sjedinim američkim državima, a onda netko treći dobiva te natječaje. Zbog čega se ne radi na tome? Industrija kao takve ima interes u diversifikaciji, to smo vidjeli u tematici TMS 10.000 km, a nijedne lokomotive koje bi mogla voziti. Industrija je smatrala to dobro jer su zaradili poprilične novce, međutim za Europu to je katastrofalno. Treća točka, tiketiranje, naravno da je potpuno jasno da je krajnje vrijeme da se nose u Njemačkoj koliko imamo sustava naplate cestarine, odnosno turisti koji su zapravo nisu mogućnosti e, naplate, negdje se povlači iz automata, kod drugog imamo automatu u autobusu ili u podzemnoj željeznici, mora se čekirati i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo tiketiranje što se tiče e, vožnje na crno, tu smo povećali cijene jer ljudi nisu informirani. Koji pritisak možemo izvršiti da se konačno evo uvede red. Evo još imate točno 10 minuta jer čekamo djeda Božićnjaka. Hvala gospodine predsjedniče hvala vam na ovim pitanjima. Deset minuta je nemoguće, ali ću u svakom slučaju se potruditi budući da vidim eh, koliko ste zainteresirani za ovo područje ITS-a i u tom smislu to nam je zajednički interes. Grupirat ću pitanja i vidjeti na koji način mogu biti dobra u tajmingu Gospodin Van de Kam je počeo vezano uz e, vidljivost i podrška ITS-u. Možemo reći da se to dogodilo prethodnih godina, da u smislu da kada govorimo o e, prijevoznom sustavu i infrastrukturi, da ITS mora postati tog, e, dio toga. Znači i imamo članak ten, te uredbe vezano uz to. Zapravo treba vremena da se promijeni način mišljenja i način na koji se zapravo razmišlja o infrastrukturama. Mislim, zapravo na neki način smo imali neinteligentne infrastrukture, a sada dodajemo te pametne infrastrukture, budući da ne možemo si dopustiti ehm, da to ne napravamo. Što se tiče u proračunskom razdoblju ehm, i veze između ITS-a i CEF-a, možemo reći da je ITS ehm, mnogo zapravo jasniji u samom pristupu infrastrukturama. U svakom slučaju ćemo vam dati brošure vezane uz to kako biste dobili više informacija. E, vezano uz elektronsku cestarinu i e, e, korištenje znači tehnologije u okviru ITS-a. Elektronska cestarina u Europi je predmet različitih e, drugih zakonodavnih e, akata i odluka. To je još uvijek e, tema koja na neki način se ne probija na način željela. Kad imate, na primjer, jedan elektronski sustav koji bi se mogao povezati e, uzduž Europe, i za individualna vozila i za kamione e, onda bi bilo bolje da imamo jedinstveni sustav, a ne različite sustave. No u svakom slučaju to je komplicirani, e, komplicirana tema i razgovori sa različitim čimbenicima je u svakom slučaju ti razgovori su složeni. Na koji način parlament može pomoći? Zapravo treba promovirati taj sustav pametne tehnologije, uključujući način na koji se vozimo u Europi. Što se tiče znači, sigurnih e, e, parkinga, čuli smo znači, od predsjednika i od drugih e, to pitanje. Mi smo u direktivu prije svega stavili znači mogućnost da dobijemo zapravo informaciju da osobe kojima koje je potrebno da dobiju informaciju o postojanju takvih sigurnih parkinga a nakon toga da te osobe mogu i rezervirati takve parkinge komisija podržava države članice u stvaranju zapravo sustava jedinstvene kontaktne točke vezano uz informacije o tim sigurnim parkinzima u Europi. Mi u svakom slučaju e, znamo da postoji taj problem kapaciteta što se tiče samih e, parkinga, a mislim da u svakom slučaju ako budemo imali informacijski sustav na europskoj razini koji će dobro funkcionirati onda će se zapravo ti kapaciteti na neki način poboljšati jer će se ravnomjernije raspodijeliti mjesta Neka, neki parkinzi su e, prenapućeni, a drugi su prazni i u tom u smislu ono što je važno je zapravo organizacija tih parkinga za kamione Isto tako bih e, željela podsjetiti da već imamo četiri delegirana akta koji su usvojeni i na petom se u ovom trenutku radi. Gospodin Reker je postavio pitanje vezano uz to na koji način je zapravo ovaj sustav ITS-a integriran u širi e, sustav jedinstvenog e, digitalnog e, tržišta. Znači postoji u svakom slučaju i prethodna inicijativa za digitalno tržište prethodne komisije. Mi u svakom slučaju raspravljamo o tome i kao je povjerenik rekao finaliziramo radni dokument za sljedeću godinu za Europsku komisiju. To će biti uskoro predstavljeno. Kao dio toga mi također e, predlažemo zakonodavni tekst vezano uz pristup infrastrukturama. Isto tako postoji zapravo različitost u načinu na koji Europa i drugi dio svijeta e, napreduje na tom području. Možemo reći da je europsko zakonodavstvo, zapravo neki kažu da je europsko zakonodavstvo posebno i ponekad blokira taj proces. Ja to ne bih željela komentirati, no kad pogledamo takvu tehnologiju, kad imamo znači takvu osjetljivu tehnologiju na tom e, području, onda zaštita e, podataka e, je vezana zapravo uz svaki delegirani akt i u tom smislu moramo zbilja konzultirati i nadzornika za zaštitu podataka. Isto tako imamo i ekspertnu skupinu koja je posvećena toj temi zaštite podataka i odgovornosti. Moram e, reći da se radi tu o važnoj temi, posebno što se tiče prekogranične odgovornosti i zbog toga smo e, zapravo odlučili da pokrenemo ovaj rad ne osmišljajući zakonodavstvo nego prije svega da imamo da oko stola okupimo sve stručnjake i relevantne čimbenike kako bi se zapravo e, uključili svi važni elementi koji trebaju biti uključeni kad e, ustanovljavamo ovaj sustav, sustav suradnje. Kad govorimo o temama koje su stavljene u prvi plan, e, znači u kontekstu numeričkog, znači digitalnog tržišta, E, moramo reći znači da ta pitanja će također biti relevantna i za prijevoz a posebno vezano na e, temu prekograničnog pristupa e, samim uslugama to pitanje se također treba analizirati kad govorimo znači pristupu e, putnim uslugama, mogućnošću kupovanja e, ulaznica i karata na internetu i tako dalje informacije vezano uz karte i opcije što se tiče putovanja sve to zapravo ulazi u e, E, područje primjene zakonodavnog akta koji upravo mi pripremamo. Isto tako sam željela što se tiče pristupa informacijama reći da imamo na primjer ovaj princip e, Londona, o tome ste razgovarali sa povjerenicom. U Londonu su zapravo odlučili da otvore informacije vezane uz putovanja. Znači sve informacije vezano uz javni e, prijevoz u Londonu su sada na raspolaganju i kao rezultat imate zapravo e, veliki razvoj, imate cijeli niz novih informacijskih usluga i, inform, i instrumenata koji će zapravo olakšati izbor osobama i pojedincima kad krenu na put. Mi ne bismo željeli da sve informacije budu raspoložive svima bez ikakvih uvjeta u potpuno otvorenom načinu. Vrlo često imamo poteškoće vezano uz prijevoz u Europi, a one su povezane s tim da u nekim sektorima još uvijek E, ne žele zapravo e, podijeliti putne informacije sa korisnicima i zbog toga mi zapravo u ovom prijedlogu zakonodavnog akta to zakonodavnog teksta smo to uključili što se tiče ikola e, radi se zbilja o složenom prijedlogu znamo da državama članicama treba vremena da se prilagote, ali možemo možda pogledati na e-call kao prvi e, sustav suradnje koji je bio ustanovljen budući da se bazira na informaciju o vozilima kroz infrastrukture usluga i tako dalje kako bi zapravo uspjeli ostvariti sustav pomoći u hitnim situacijama hvala ja, Hvala lijepa e, na vašem izlaganju, a isto tako i na odgovoru na sva pitanja. Time zatvaramo današnje zasjedanje. Vani imamo još mali prijem povodom Božića. Svi ste pozvani. Danas popodne u 15 sati imamo saslušanje o dakle prometnoj dostupnosti povezanosti centralnih istočnih država članica Europske unije. Hvala vam lijepa.